Dolazimo do 12. točke našeg dnevnog reda. Prve ocjene nakon cjelokupne provedbe obveze iskrcavanja u sjeću 2019. godine. Danas poslije podne ćemo imati javno saslušanje o prvim ocjenama nakon cjelokupne provedbe obveze iskrcavanja. E, e, vezano uz ovu temu, radi se o našem e, trećem saslušanju, no ona je prva nakon cjelokupne provedbe obveze iskrcavanja. Danas e, imamo e, priliku čuti pet vrlo iskusnih e, stručnjaka sa područja ribarstva i svih dijelova Europe. Znači, želim e, dobrodošlicu našim e, gostima. i Isto tako, zahvaljujem što su došli danas da sudjeluju u ovom javnom saslušanju. Moram vas podsjetiti da će svaki stručnjak govoriti maksimalno 15 minuta. Nakon prezentacija imat ćemo isto tako pitanja i odgovore, kao i uvijek, kako bismo mogli imati razmjenu mišljenja sa kolegama zastupnicima. Bez odgađanja e, prelazimo na naše e, prezentacije. Pozivam profesoricu Klaru Urlih, ona je ravnateljica u projektu Discard Less. E, znači, pozivam ju da uzme riječ. Klara, imate riječ. Evo, govorim. E, zovem vas imenom sad uspjeli se već malo i upoznati dame i gospodo. Ja ću govoriti francuski. Četiri godine je znači kraj e, e, znači ovog prijelaznog e, perioda vezano uz obvezu iskrcavanja i tijekom godin, tih četiri godine smo imali i projekt Discardless. Što smo naučili tijekom tih četiri godine i gdje smo sada tu. Dati ću vam isto tako i internetsku stranicu za e, knjigu koja je upravo objavljena na internetu je ona besplatna. Tu možemo pronaći cijeli niz informacija o onome što smo mi naučili tijekom ovog projekta. E, gdje se nalazimo sad na kraju 2018. godine? Ja bih e, prije svega E, znači prvo vam pokazala nekoliko diapozitiva o obvezi iskrcavanja. To je prvi pilot projekt koji se tiče regionalizacije. Čuli smo cijeli niz vrlo interesantnih stvari tijekom četiri godine. Ovdje imamo postotak kvota koje su provedene tijekom godina. Ovdje vidimo da različite regije su imali različite pristupe, različiti vremenski okvir, kontingentu i tu smo znači imali i različiti regionalni pristup u okviru e, ZRP-a. To je nešto potpuno novo. Mi smo u svakom slučaju morali osmisliti nove načine surađivanja. Sa znanstvenog stajališta imali smo isto tako i mnogo poteškoća budući da smo morali osmisliti nove protokole, nove e, baze podataka i znanja. Na početku nismo imali odgovor za sve te smo zbilja morali znati kako procijeniti sva ta pitanja koja su nam pristizala. Morali smo zajedno razmišljati o tom pitanju eh, obveze iskrcavanja i što to sa znanstvenog stanovišta mijenja. I na kraju pozitivan aspekt je isto tako eh, bilo i stavljanje u prvi plan uloge Europske agencije za kontrolu E, ribarstva. Imali smo tu cijeli niz aktivnosti na području harmonizacije aktivnosti. Imali smo cijeli niz harmonizacija protokola i pitanja također. I drugi važan napredak je i postizanje zajedničkog pristupa što se tiče znanja zašto postoji odbačeni ulov koji su tehnički problemi, politički i gospodarski. Znanstvenici su e, znači proveli e, mnogo toga, puno toga su obavili znanstvena vijeća i tako dalje. Imali smo isto tako tu ideju da se karakterizira to pitanje choke species, znači e, vrste riba koje ograničavaju ulov. Tu smo imali tu ideju da takve vrste, ograničavajuće vrste su takve jer imamo previše iskorištava, preveliko iskorištavanje stokova, no ono e, što smo vidjeli da je napor e, neravne, neravnomjerno e, raspoređen, negdje imamo previše, negdje premalo kvota, negdje imamo odbačeni ulov, a negdje određene kvote nisu niti iskorištene. To naravno ovisi i o regionalizaciji na sjeveru zapadu smo imali veliki problem sa ovim choke species imali smo na primjer 10 stokova visokog rizika i 10 e, srednjeg rizika. U Sjevernom moru imamo više problema neravnomjernosti i neuravnoteženosti kvota. Isto tako ako želimo riješiti to pitanje čovog spišis, onda moramo e, svi na svojoj razini e, preuzeti odgovornosti. Znaju organizacije proizvođača, ribari, isto tako države članice, no i Brisel. Još e, jednom trebamo reći da se o tome mnogo govori, o tim vrstama koje ograničavaju ulov, no ne vidi se to uvijek na terenu, budući da je provedba još uvijek dosta slaba i nismo taj fenomen u realnosti baš ni mogli e, promatrati. Imali smo taj projekt, europski projekt Discardless, imali smo prošli tjedan e, završnu e, konferenciju i mnogi su E, postavili pitanje koje su to lekcije koje možemo e, izvući iz e, ovog, ove provedbe i to potpune cjelokupne provedbe obveze iskrcavanja. Imali smo u tom smislu tu ideju novog pogleda na, stva, na stara pitanja. Mogu reći da smo se složili o tim pozitivnim aspektima koji možda nisu lagano mjerljivi, no također su jako važni. Koji su također i negativni aspekti, vjerojatno ćemo o tome tijekom ove rasprave razgovarati. U istinu, opća konstatacija je sljedeća. Ne možemo pokazati jasan učinak obveze iskrcavanja do sada u ovom trenutku. Znači, e, ri, e, količine ribe izvan kvote su još uvijek male. Imamo i mala korištenje sredstava e, fonda EMFF-a u odnosu na obveze iskrcavanja. Isto tako imamo i nedovoljne kontrole. Ta konstatacija je nešto oko čega se svi slažu. No, isto tako, Neke stvari nisu bile predviđene, nisu bile predviđene na početku, no došlo je do političkih izmjena nakon provedbe, cjelokupne provedbe obveze iskrcavanja. Imali smo znači izmjene u okviru članka 15, povećanje kvota, imali smo izmjene kvota, neke vrste su bile e, nula, e, znači nulta kvota, sada su postale zabranjene vrste, isto tako smo smanjili e, kvote u okviru ICES-a vezano uz maksimalni održivi prinos. To sve skupa nije bilo predviđeno u trenutku kad je članak 15 bio napisan. vratit ću se na te e, e, negativne aspekte, no Pitanje obveze iskrcaja je prije svega postizanje ravnoteže. Kako nastaviti sa ribolovom, a ne, e, na primjer, e, zaustaviti se 13.3. jer nemamo više kvota. No, ako neke stvari e, nastavimo uvijek na isti način, a nemamo dovoljno ograničenja, onda jednostavno nećemo ni izmijeniti stvari. Mogu reći da, osim toga, na terenu vidimo razlike između država članica članica. Nijedna država još nije osmislila u potpunosti, provela u potpunosti obvezu iskrcaja. No ovdje znači vidite tablicu iz 2018. godine i to što su države članice prenjele prenijele na europsku uniju u odnosu na e, obezu iskrcavanja. Da li su znači prenijele više toga iz 17. 18. nego što je to bio slučaj sa 16. u 17. Neke države se uopće ne pojavljuju jer nisu e, vjerojatno neke nisu ni izvještavale u dovoljnoj mjeri. Sad ću vas e, isto tako i izvijestiti o ovoj obezi e, iskrcaja i posljedicama tijekom e, četiri godine. Evo, imamo posljedice vezano uz to da ne znamo kakva je situacija što se tiče samog izlova. ta poruka je jako važna. Evo, Ovdje imate u e, plavom su znači e, procjene, klasične procjene e, promatrača i to se nije previše izmijenilo u odnosu na 2017. u odnosu na prethodne godine. A ist u, znači u zelenom imamo ono što je bilo E, ICE-su prijavljeno kao iskrcano. I taj zeleni je jak, dio je jako mali. Posljedica ovoga je da zapravo ne znamo koje riba i koje su to količine odbačene ribe. Nemamo dovoljno podataka dok smo to u prošlosti i tekako znali na puno bolji način. E, određene E, znači kad imate e, promatrače na, e, pa, na brodu onda ne znamo u kojoj mjeri to što vide je realno stanje da li imaju zbilja reprezentativne količine koje odražavaju sami odbađeni ulov da, a isto tako željela bih e, reći da smo prije imali odbačeni ulov i iskrcaj, a sad imamo različite vrste iskrcaja od strane ICE. Imamo znači i iskrcaj koji, je, koji su prijavili ribari, na primjer e, iskrcaj ribe koja ima manju količinu dozvoljene i tako i dalje. su to, koji su to utjecaji na e, znanstvene savjete. Činjenica je da jednostavno su e, situacije stokova neizvjesnije i u tom smislu je i teže dati znanstveni savjet. No, shvatili smo da postoji takozvana e, skizofrenija neželjenog ulova. Više ne znamo kako na, u, okviru ICES-a nazvati taj odbačeni e, ulov. Postoji zapravo ta velika crna riba, odbačeni ulov koji ne možemo imenovati, a to ima jako negativni učinak, jer sa znanstvenog stajališta više se e, ne usuđujemo objaviti naše znanstvene podatke podatke jer određene stvari možda nisu više zakonite, to nam može e, predstavljati problem, e, uzrokovati probleme i tako dalje. Neke podatke više ne objavljujemo jer ne znamo posljedice za znanstvenike. Sve postaje kompliciranije, teže je naše znanstveno mišljenje i izračunati, a teško, teže je i objasniti. Imali smo znači s jedne strane maksimalni održivi prinos, s druge strane iskrca i tako dalje. Napravili smo svoj izračun i sve je bilo lakše, ali sada imamo znači puno različitih aspekata, imamo e, znači puno ovih linija. E, u ovom trenutku znanstveni savjeti su previše komplicirani i nitko više to u potpunosti ne razumije. Imamo E, znači e, totalnu e, procjenu uzlova, ulova, a onda države članice trebaju same reći da o kojoj vrsti ulova se radi, o iskrcaju, odbačenom ulovu i tako dalje. Što to znači? Da, su, da je znanstveno mišljenje prije svega postalo mišljenje o izlovu. Posljedica za kvote kvote su povećane zbog e, su povećane zbog svih ovih promišljanja koja se tiču kvota. Vidite znači ovdje e, e, žuto kvote koje su u velikoj mjeri se povećane znači iznad znanstvenog staja mišljenja a ovaj grafikon ovdje gdje vidite to je prosjek procjene kvota i to on kraj e, znanstvenog mišljenja što se tiče e, iskrcaja. Možemo reći da su se kvote od e, znači od ove obveze iskrcaja da su se kvote povećale prosječno 30%. Možemo to reći. Koje su posljedice isto tako i za maksimalni održivi prinos, kako postići naš cilj na području eh, eh, najvećeg održivog prinosa. Imamo rizik eh, povećanja izlova i rizik da sve ono što smo tijekom posljednjih godina radili na e, postizanju e, cilja MSY-a, da to je nešto što više nije znanstveno sigurno. Znači ovdje vidite e, različite grafove, nešto što je iskorištavamo unutar ovog cilja i izvan ovog cilja. Kad e, vidite crvenu krivulju imamo smanjenje do dvi, 2013. godine, a onda nakon 2013. 2013. godine ta pozitivna tendencija se preokrenula. Ovdje imamo završetak 2016. godine, no u svakom slučaju imamo rizik e, prevelike smrtnosti po e, ribolovu i nedostizanje MSY-a. E, sad, znači nekoliko o detalja vezano uz ove točke koje bih e, danas željela e, predstaviti, e, pozitivni i negativni aspekti. Prvo, Znači, puno toga jednostavno još uvijek se nije ni provelo u dijelo. Nitko nije sad tu doživio stečaj i mogu reći da u tom smislu je jako pozitivna i ta dinamika dijaloga koja se pokrenula. Ona ne bi bila takva da nismo imali taj, e, tu obvezu iskrcaja problem odbačenog ulova nikada se ne bi riješio sam. Mogu reći da smo sad tu zbilja postavili pravo pitanje i pokrenuli raspravu. Drugo, e, što se tiče obveza iskrca je dalje vrlo nepopularna e, u industrijskom sektoru. Zašto? Zato što on nije dovoljno jasan zašto imamo tu obvezu. Ciljevi nisu dovoljno definirani. S jedne strane govori se o tome da se mora koristiti ta biomasa, no s druge strane se govori o tome da to ne smije imati neki financijski cilj. E, sve to skupa nije dovoljno jasno, a države članice što se tiče obveze iskrcaja baš nisu bile e, velike šampionke. Možemo reći da ono što je osmišljeno u Briselu se ne odražava na nivou država članica. Mm, zašto je e, ta nepopularnost toliko prisutna? E, imamo u tom smislu dva elementa, s jedne strane iskrcaj svega, s druge strane isto tako i odbačeni ulov koji nije popularan a kad govorimo o procedurama, današnje procedure ne omogućavaju potpunu kontrolu obveze iskrcaja. Imamo znači isto tako elektronski monitoring sa kamerama, no i genetski e, alati nam omogućavaju da e, vidimo koji je to E, znači e, koje su to ribe koje su e, ulovljene bez obzira što se možda ne, ne, ne vidimo na prvi pogled o kojim ribama se radi. Mogu reći isto tako da je problem da imamo cijeli niz zakonodavnih akata koji su u suprotnosti jedan sa drugim možemo reći da gledajući u budućnost znamo da stvar sada počinje E, sad smo na početku cijelog procesa i e, budući da moramo kontrolirati obvezu iskrcaja, ono što nas čeka u budućnosti je pre svega transparentnost, s druge strane isto tako kontrola, zbilja uistinu prava kontrola iskrcaja, a to sve skupa u okviru određene fleksibilnosti. Hvala, hvala Klara. Ovo je bilo jako zanimljivo, a sada ću odmah dati riječ Nilsu Višmanu. On je glavni ravnatelj organizacije e, proizvođača iz Danske. Nils, imate riječ, izvolite. Now it works. Thank you. Thank you, Chair, and thank you for the invitation. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala što ste me pozvali. E, e, posljednji slajd, Klare. E, govorio je 17 km, 17 milja. U svakom slučaju Okay. Right. Uh, Tom brzinom je govorila no ja sam nadležan za dansku organizaciju e, ribljih proizvođača. Ja sam e, i predsjedam e, savjetavnim vijećem za Sjeverno more, ali ja sada neću u tom svojstvu govoriti. E, no, vratimo se malo unatrag. Ova sjajna publikacija eh, je iz eh, travnja 2009. godine. Eh, objavljena je kako bi se utro put reformi zajedničke ribarstvene politike. To je bio zelena knjiga komisije. 2009. je gotovo bila prije deset godina u travanj i tada je počela rasprava o reformi politike. U tom je dokumentu se govorilo o odbačajima i trebali smo se pobrinuti da se to više u budućnosti ne događa. To je dosta blaga formulacija u jednom dugačkom dokumentu, no to ćete tamo naći o odbacivanju. E, što se onda dogodilo? E, javnost je izvršila pristisak za zabranu odbacivanja. E, to su ta, predvodili tu kampanju slavni glavni kuhari, druge slavne ličnosti, osobe E, i Prvo se govorilo o stokovima bakalara u Sjevernom moru. E, tu e, se uvijek uspjeh i propusti politika su se mjerili sa situacijom sa bakalarom. Kasnije je kod uspio ostvariti MSY, ali to je već jedno drugo pitanje. Što se tiče osnovne uredbe iz 2013. E, u članku 15 je osnovna obveza iskrcavanja gdje se kaže da do 2015. se u cijelosti treba primijeniti na sve stokove u Baltičkom području e, i zato ćete vidjeti visoku vrijednost na grafonu za Baltičke, a za pelagijske, odnosno plave vrste i industrijske vrste isto tako sve do 2015. Dakle, e, osim toga smo trebali imati postupnu provedbu u Sjevernom moru od 2016. do 2019. sa e, cjelovitom primjenom 2019. a postojala je i e, mogućnost različitih izuzeća od obveze skrcavanja. Dakle, imali smo punu primjenu 2015 a postupnu svugdje drugdje do 2019. I to je e, započela jedna lančana reakcija i e, došlo je do zajedničkih preporuka e, takozvana ševinska skupina dala je zajedničke preporuke da komisiji da donese delegirane akte E, e, e, s kojim se trebala suglasiti i sa parlamentom. je, započeo je znanstveni rad, počeo je ste, STECEF svoje analize, a i savjetodavno vijeće Sjevernog mora započelo je davati svoj doprinos tome kako treba primijeniti članak 15. U našem vijeću za Sjeverno more, možda nećete ovdje dobro vidjeti, jer ovo što je žuto podcrtano, tu se govori o statusu naših savjeta od 2013. nadalje. Mi smo e, e, donijeli 18 dokumenata e, u kojima savjetujemo o toj obvezi iskrcavanja od donošenja osnovne uredbe. Mi smo je dali Ševeninskoj skupini, skupini Sjevernog mora. Neki savjeti su poslušani, neki nisu. Mi smo od početka predlagali pristup od vrste do vrste tako da e, imamo e, e, da pristupamo bakalaru, listu i tako dalje. To bi bio čist pristup po našem pri, mišljenju, dakle od vrste do vrste. A ako imate pristup ribarstvu, ribarstveni pristup, onda dolazite do različitih problema i rasprava. Možemo e, e, razgovarati u odnosu na ovaj e, zakonodavni akt 2013. i možemo raspravljati o ovim znanstvenim počecima, zajedničkim preporukama, o savjetima ovog savjetovnog vijeća. Možemo razgovarati da li je do tog zakonodavstva došlo prebrzo, prerano, ili da li su se znanstvenici i testovi uključili prekasno. Trebalo je možda e, prvo e, e, provesti znanost pa onda zakonodavstvo. Možda smo trebali početi sa znanošću, a tek onda pet godina kasnije donijeti na temelju znanstvenih rezultata zakonodavstvom. Možemo i razgovarati je li rezultat političkog procesa bio korisno zakonodavstvo ili se zapravo na posljedku radilo samo o postizanju e, e, političkog kompromisa u onome što možemo nazvati bermudskim trokutom, e, trokutom između parlamenta, komisije i vijeća. Često se nama izvana čini da je kompromis zapravo idealna stvar i da je to ono što moramo postići pod svaku cijenu, a da zapravo ne razmatramo kako bi trebalo biti pravo zakonodavstvo. Naravno, tu ima puno i tehničkih mjera gdje ćemo vidjeti da postoji obveza iskrcavanja, a i da su tu pravila o sastavu ulova, ali to je za neki drugi puta. E, što se tiče iskustva e, na, na Baltiku, Klara je o tome govorila, na Baltiku imamo e, mali broj vrsta na pelagijskoj strani imamo e, haringe, imamo bakalar, imamo losos, a to su glavne vrste, glavne četiri vrste. I nemamo nikakvih e, problema sa e, haringama E, niti sa papalinama. E, a kao što znate, e, losos se jede, jedu ga i kitovi, a, imamo vrlo malo tu iskrcavanja i u smislu odbacivanja. U moje zemlji u Danskoj imamo 476 službenih mjesta gdje možemo iskrcati ribu. Samo malo njih može e, e, postupati sa odbačenom, ribom. Ne možete prodati, nitko je ne želi kupiti, možete koristiti samo za e, hranu za kućne ljubimce ili, za, ili je prerađivati u riblje ulje ili riblje brašno, dakle ne možete se riješiti i naravno onda je e, opcija da je se riješite na moru. E, na početku e, nam je rečeno da je iskrcamo na zemlju i da je možemo prodati i ponovo zapravo baciti u more, ali samo ne, to ne možete napraviti sa ribarskog broda. Tako se ona bilježila, zapravo identirala i tako smo se rješavali, ali to očito nije bilo dugoročno rješenje. E, za, tako, za to pitanje. Dakle, e, imamo problema svakako, kao što je i Klara e, rekla. Što se tiče pelagijskih industrijskih vrsta, tu nismo vidjeli problema, a to zato zbog činjenice da je to ribarstvo prilično čisto ribarstvo ali e, sa e, uvođenjem u cijelosti 2019. obveze iskrcaja možda ćemo vidjeti da dolazi i do problema u pelagijskim industrijskim vrstama jer postoje e, uspodni ulovi vrsta koje su sad obuhvaćene obvezom iskrcaja. Dakle, ona plovila koja nikada nisu imali proces za E, pridnene vrste sada će morati imati i, e, umjest, i neće ih moći odbacivati ono što su možda ulovili ako sortiraju na palubi na brodu e, ili ono što se može naći u tvornicama kad iskrcaju, ali ako iskrcavaju 1500 e, e, e, tona, ne mogu sve odmah prodati i ne mogu sve posoljeno iskrcati i sve podijeljeno po, vrstama i podvrstama. Što se tiče pridnenog miješanog ribarstva, imali smo uvod 16. 17. 17. 19. a sada ono što zovemo veliki prasak 2019 to će biti tako. E, imamo tu puno obuhoćenih vrsta i možemo vidjeti u različitim zemljama različite e, vrste koje pojedinačno lovimo. E, Prerano je da bismo vam rekli koji su rezultati bilo čega, ali bojimo se da će se odvijati mnoge stvari koje nećemo moći kontrolirati. Šteta je, ali Evo, to, to moramo reći u ovom trenutku. Isto tako trebam spomenuti e, da u uredbi e, e, o Europskom pomorskom i ribarstvenom fondu treba se staviti sredstva na stranu kako bi se pomoglo ovoj obvezi iskrcavanja. Tu se radi o plovilima koji trebaju reorganizirati stvari na brodu kako gdje bi odbacivali mladu ribu i treba postojati i pogoni na e, obali e, e, da se olakša iskrcavanje odbačene ribe, takozvane, ali projekti i novac za projekte u raznim zemljama je vrlo je neznatan, gotovo nikakav kad se radi o razvoju obveze iskrcavanja to e, e, zavređuje zasebnu raspravu o tome kako su države članice zapravo e, podržale taj put prema obvezi iskrcavanja, kako su olakšale to u smislu infrastrukture i tako dalje, tu obvezu iskrcavanja. Stavio sam nekoliko stvari za promišljanje. Prvo, je li zakonodavstvo uvijek u pravu? Ili je, je li to uvijek pravo zakonodavstvo? Je li odgovara svrsi? Je li vrijeme da počnemo razgovarati o tom članku 15? Je li on pravi članak? Je formuliran na pravi način? Odgovara li svrsi e, za koju je e, e, izrađen? E, postoje li neke alternative načina na koje smo to uredili? Ja shvaćam da nećemo da nećemo E, imati veliku reformu e, uredbe iz 2013. ali možda e, se malo može ipak bolje prilagoditi to zakonodavstvo stvarnoj situaciji na moru. Sljedeća točka za promišljanje je kako ćemo rješavati određivanje kvota. Klara je to spomenula. Vidjeli smo pristup od, od ozgo prema gore dakle dodaju se brojevi e, odbacivanja, a onda imamo od gore, od vrha prema dole gdje imamo izuzeća. Naravno potrebne su izuzeća, ali kako ćemo to oduzeti, kako ćemo to, e, e, kako ćemo na koncu stajati u odnosu na znanosti i situaciju sa stokovima. Treća stvar za promišljanje je možda E, svakako ću to reći, iako mi možda to moj zastupnik neće odobriti. Sad imamo kvote za ulov, e, a ne kvote za iskrcavanje. E, kvote za ulov u kojima sve bilježimo i onda smijemo odbacivati bi bilo nešto iz čega bi znanstvenici mogli steći pravu sliku. Živa ili mrtva E, riba vraća se u more, u pomorski okoliš. E, e, to može razviti raspravu o nazivnim kamerama o kojima sad nisam, ne, mogu govoriti, ne smijem govoriti. Onda se postavlja i pitanje čuli smo izjavu da bismo, da bismo trebali izbjegavati štetnu praksu odbacivanja trebamo li, evo to ja pitam, izbjegavati štetnu praksu iskecaja žive male ribe, samo da bismo je ubili i onda je bacili. Kako bi ribar prihvatio e, e, e, neki propis i pridržavao ga se, prvo taj zakon ribar mora razumjeti. Onda ga treba prihvatiti, taj isti ribar, dakle mora biti pisan tako da ga može prihvatiti i tek će ga se onda pridržavati. Hvala vam lijepa. Hvala, Nils. Hvala u istinu na ovoj prezentaciji. A sada dajem riječ e, Sergiju Lopezu Garciji. On je znači odgovoran za organizaciju proizvođača ribarskih proizvoda u Lugu u Galiciji. Galicija je zemlja gdje se malo lovi. Gracias. <clears throat> Voy a intervenir en español. En lugar, gracias por la Hvala na tome što ste me pozvali na ovaj odbor. Evo, moje izlaganje se sastoji od pet točaka. I govorit ću o ovim temama koje su nam zanimljive u trenutku kada se pojavljuju neke situacije preuranjeno, a za druge je već kasno. Evo da na početku predstavim svoju organizaciju. Mi smo mala organizacija koja je osnovana u Španjolskoj 1986. godine kada je Španjolska ušla u tadašnju ekonomsku zajednicu. Imamo četiri vrste flota, dakle lovima u parangalima, površinskim parangalima, zatim e, pridenim parangalima, to je dakle uglavnom priobalno ribarstvo, imamo kočarice i riječ je o 45 plovila sa e, vrijednošću prodaje na burzi od 55 milijuna eura. Svježa riba koju prodajemo na e, ribljoj burzi u Borelu, jednom malom mjestu, sačinjenja je uglavnom od oslića, a Imamo i još neke pridne i pelagijske vrste iz flota u nacionalnim vodama i tu je također i sjeverna tuna koja je naš specijalitet. Naša plovila sa parangalima također i zamrzava ulov. Imamo tim kanalima prodaju sabljarki, morskih pasa i drugih većih riba. No, evo, ja ću govoriti ne samo u vlastito ime svoje organizacije, nego i u ime Galicije. Naša flota uglavnom e, plovi sjeverno-zapadnim vodama. Evo, kako bih ukratko opisao flotu Galicije u europskim vodama. Dakle, imamo 76% plovila sa e, parangalima i sa kočama i na nacionalnoj razini od 4700 plovila u Španjolskoj imamo 4200, e, dakle gotovo 90% sveukupne španjolske flote. Za nas su važna naročito mala plovila za malo ribarstvo koja se nalaze u znatnim poteškoćama, odnosno tim ribarima je teško shvatiti ove odredbe o iskrcaju jer je riječ o dosta e, raznorodnoj floti koja nema jednu poduzetničku strukturu jer je riječ o malim ribarskim brodovima. Nadalje, evo tu ima i čitav niz postotaka koje su ovdje prikazani na ovom slajdu. I to je zapravo odraz situacije u Galiciji. A priđemo sada na situaciju u Europi. Svi znamo da se 2014. godine osvojila nova ribarstvena politika koja je donijela čitav niz ciljeva, primjerice obvezu iskrcaja i RMS za 2020. godinu i imamo čitav niz višegodišnjih planova i imamo također predviđenu reviziju svih tehničkih uredaba i tehničkih mjera kontrole i fonda za pomorstvo i ribarstve i Tome se sve, e, time se svemu pridružuje i Brexit koji će također imati i ogromne geopolitičke i gospodarske posljedice, odnosno tiče se svi u nas na svim razinama. Ne smijemo niti zaboraviti da tu postoji još jedan četvrti aspekt, a to je su zakonodavstvo u okviru trijaloga između komisije, vijeća i parlamenta. Dakle, to je vrlo složena situacija u sektoru ribarstva. I unutar tog složenog scenarija sektor ribarstva podliježe posebnim e, propisima. Nije se vodilo računa o gospodarskom učinku obveze iskrcaja. Dio javnog mnijenja koji ima drugčije interese od naših smatra ribare onima koji uzimaju sve iz mora. No mi s druge strane smatramo da se ne vodi ovdje računa o neporecivim naporima koje smo mi uložili. Primjerice, svi oni koji podliježu takovima su ostvarili ciljeve već godinu prije. Dakle, ovaj cilj pojednostavljenja koji se odnosi na e, čitav europski korpus zakonodavstva zapravo još nije ostvaren, daleko od ostvarenja. E, primjena obveza iskrcaja, evo tu nema ništa novog pod suncem, e, kao što su rekli i prethodni govornici. 2013. godine objavljena je nova zajednička ribarstvena politika i ona se od tada postupno primjenjuje. 2015. godine to se odnosilo na flote koje love pelagijsku ribu to nije zapravo prouzročilo neke veće probleme, osim onih koji su riješeni takozvanim slippingom. Zatim, 2016. godine uvedene su u to i neke pridnene vrste, iako se e, obeza odnosila samo na e, iskricaj određenih vrsta, došlo je do određenih poteškoća, naročito sa nekomercijalnim vrstama koje su zapravo predstavljale pravu vrstu koja ograničuje ribolov, dakle čovjek species. Ja sam e, sudjelovao na e, sastanku odbora koji je nadležan e, za nadzor nad južnim vodama i tu smo smatrali da je moglo pokazati određenu fleksibilnost. Od 2015. godine provodimo čitav niz konzultacija i tražimo odgovore kojih međutim nema. U drugoj polovici 2018. godine usvojeni su delegirani akti i Mislili smo da su to zadnji do uvođenja obveze iskrcaja, ali još neki nisu primijenjeni. Dakle, 2018. godine E, vijeće e, takove je e, usvojilo čitav niz odredaba, dakle obvezne kvote za određene vrste za koje zemlje nisu imale kvote, dakle stvoren je taj pool i također se pokazala potreba za provođenjem studija koje su trebale biti predstavljene do 31. svibnja. No sada kada govorimo o Španjolskoj, a možda se i druge zemlje nalaze u sličnoj situaciji, još uvijek nije došlo do praktične primjene, odnosno nemamo tijela koje bi trebalo urediti i pobrinuti se za tu provedbu. Koji su glavni problemi koji proizlaze iz obveze iskrcaja? Imamo tri problema. dakle, ribolov e, više vrsta, jer se često e, zamjenjuje obveze iskrcaja sa e, pitanjem selektivnosti i zatim imamo vrste koje su podložne takovima ili kvotama i sa mini kvotama ili nultim takom i u nekim slučajevima imamo zemlje koje nemaju niti vrsta niti kvote i imamo treći slučaja to su vrste bez komercijalne vrijednosti. 100% e, našeg ulova koristi se za konzumaciju, za ljudsku prehranu, dakle mm, odbacuju se one vrste koje nisu komercijalne, ali te vrste koje imaju komercijalnu vrijednost koja je vrijedna nuli, e, će donositi više problema i će dohodak ribara. Evo, prisjetimo se pitanja posada Dakle, one će biti opterećenije, imat će više posla, manje dohodaka, bit će izložene većem riziku. I to su e, sve pitanja koja dovode do povećane opasnosti potpunog e, zatvaranja djelatnosti. Koja je sadašnja situacija? Ovo su moja osobna mišljenja. Dakle, ZRP griješi ako vodi računa o svim ulovima, mislim da bi se trebalo usredotočiti isključivo na komercijalne vrste i u drugom redu na vrste za koje, ih, za koje nema problema u vezi sa kvotama. Ova obveza iskrcaja je izašla van okvira cilja održivosti ZRP-a i osim toga obveza iskrcaja se e, suprotstavlja RMS-u, e, odnosno MSY-u. Um, e, mogao bih navesti tu dva primjera. E, u Španjolskoj imamo situacije u kojima postoji količinsko ograničenje za plovila, odnosno ona ne mogu niti iskrcati, niti imaju tak. Recimo, obrotari koji poštuju obvezu iskrcaja donijeli su tu određenu vrstu, ali riječ je o vrsti koja je uređena na nacionalnoj razini i e, nacionalno tijelo je upoznato sa e, prijavom ex ante iz očevidnika ga sačeka u, u luci i onda tu sve pada u vodu. Dakle, mi se pitamo e, kao organizacija što ćemo poštovati i što nećemo poštovati. Dakle, to je jedno e, proturječje koje treba razjasniti. Zatim, imamo neka plovila kojima se zabranjuje lov, recimo na sabljarke i na tune. I tu postoje određeni problemi jer bi moglo doći do usputnog ulova. To su vrste de minimis jer e, plovilo mora ukrcati ribu, ali ne bi smjelo, to bi bilo zabranjeno. Dakle, trebamo razjasniti brodarima što oni smiju a što ne smiju činiti. Dakle, imamo proturječnosti u tumačenjima i same odredbe su proturječne. E, I zapravo e, bi se sve to trebalo riješiti odredbama održivosti. I na kraju ribolovni alati često se e, selektivnost zamjenjuje sa obvezom e, iskrcaja. E, što je kada je riječ o vrstama koje su selektivnije? Dakle, to se protivi sa ekonomskom isplativošću. Dakle, neke vrste, kao što sam rekao prije, su vrste koje ograničavaju ribolov, čovjek species, jer e, svi su naši brodovi i brodovi koji love parangalom, dakle e, ne mogu osigurati potrebnu fleksibilnost. I imamo također neka ribolovna područja u kojima imamo plovila koja e, mogu loviti povlačnim mrežama. Evo, ja sam to pokušao sažeti. Dakle, 50 dana e, nakon kojih će stupiti na snagu obveza iskrcaja. To je malo malo vremena da bi se procijenio učinak obveze iskrcaja i da se usklade tumačenja samih odredaba. Tri primjedbe, dakle, trebamo odmah e, uskladiti e, proturječne odredbe i trebamo omogućiti primjenu potrebne selektivnosti. Također iz takova treba izvojiti nekomercijalne vrste. Zbog toga trebamo iznaći rješenja što prije, čak i prije nego što i jedna brodica pristane. Ja smatram da održivost počinje od spriječavanja problema. Evo, to je ono što sam htio reći. Hvala vam na pozornosti i naravno stojim na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala. Hvala gospodine Lopez Garcia. Sada predlažem da poslušamo gospodina Patrika Murphya. On je glavni ravnatelj organizacije proizvođača ribarskih proizvoda za e, jug i zapad Irske. Evo. Imate riječ. Good afternoon, everybody. Uh, I'd like to thank uh, whoever is responsible <laughs> for allowing me to speak here today. Uh, hvala onima koji su mi omogućili da uzmem riječ uh, danas pred vama. Hvala gospodine Kadek. Ja sam ribar i bavim se ribarstvom tri godine. Dakle, još uvijek učim na poslu, a zapravo sam morao mnogo naučiti o vezi iskrcaja. Želim eh, zahvaliti također i mojim kolegama koji su pomogli da sastavim ovu prezentaciju. Ja sam iz Zapadnog Korka i organizacija koju predstavljam eh, je eh, jugozapadna organizacija Irske. Dakle, ja ću pokušati objasniti ono što mi smatramo da je obveza iskrcaja, odnosno što ona znači za nas. Odbacivanje olova je naravno složeno i e, više strano i mislim da će se to i pokazati iz moje prezentacije. Evo, ovo je e, slika različitih e, načina lova, dakle pelagijski lov, e, kao što je i prethodni govornik rekao. To nije problematično jer imamo dosta ujednačene vrste, a kada je riječ o demerzalnom lovu, vidite koje su to vrste i vrstu raznolike, Netko mi, je jednom rekao da na dnu mora nema semafora koji bi odredio koje ribe smije ući, a, koje druge ribe ne smije ući u mrežu. Dakle, imamo e, ribe koje zahvaćaju alati, dakle, s jedne strane imamo ulov e, ciljene vrste i mješovite vrste, dakle, neciljene vrste, usputni ulov, e, to znači da možemo imati zabranjene vrste ili premale ili one koje nemaju vrijednosti. Tu onda imamo i stopu smrtnosti, odbacivanje mrtve vrste, žive vrste i ukupnu smrtnost riba, ali s druge strane, Imate e, različite mjere koje industrija sada provodi, od promjena veličine oka, alata, e, selektivnog povlačenja i drugih mjera koje industrija nastoji provesti kako bi se pridržavala obveze iskrcaja, imate žive i e, mrtve ribe koje e, ulaze u odbačaje, dakle one koje se zapletu u mrežu ili one koje se provuku kroz oka mreže, tako da za njih ne znamo koliko ih ima. Tako da zapravo bi e, i to moglo ući kasnije u izračun ukupne stope smrtnosti ribe. Evo koji su obačaje, Dakle, imamo odbačaje iz E, mješovitog e, ulova, zatim mlađ, e, ono što je preko kvote, neželjene vrste i također ribu koja se živa vraća u more. I kao što sam rekao, to je sve vrlo složeno, e, više aspekata. S jedne strane imamo E, neprijavljena odbačaja, imamo mlađ, imamo druge vrste, to obuhvaća različite vrste, različite veličine i naravno kada je riječ o e, deverzalnom ribolovu, to je doista vrlo, vrlo složeno. Obveza izgrcaja je obveza da se zadrži ulov na vodu i e, zapravo da se spriječi odbacivanje savršeno dobre e, ribe i e, također se provedbom nastoji uvesti mjere koje će spriječiti budući ulov prethodno odbačene ribe jer prema prethodnom ZPP-u samo brodice s odgovarajućom kvotom su mogle zadržati i iskrcati cijeli ulov. Zatim, e, prema e, ZRP-u 2013. godine, obveza iskrcaja zahtjeva od ribara da e, zadrže, zabilježe i iskrcaju ulov svih vrsta u kvotama. Dakle, to je sada zabranjeno vraćati ih u more. Kao što je rekao prethodni govornik, to je promjena u odnosu na ono što možete uloviti i ono što morate iskrcati te nenamjerni ulovi vrsta u kvotama sada se trebaju uključiti u zabranu odbacivanja. Dakle, sada e, iskrcavamo mlađe, jako se prema prethodnom propisu to moglo odbacivati. sada se tu stavlja i pitanje e, preživljavanja, koliko od njih će preživjeti, koliko ih neće preživjeti. Ali e, jednom kada E, se sada e, ribe iskrcaju, one neće sigurno preživjeti za razliku od prije kada su mogle ili nisu preživljavale možda. I tu imamo e, izuzeća, dakle ribe koje su grabežljivci oštetili, onda vrste koje nisu u sustavu takova ili kvota, onda E, riblje vrste koje uživaju izuzeće jer imaju visoku stopu preživljavanja i to je korak u pravom smjeru i e, ulov koji pada pod propis de minimis. Dakle, to je dozvola da se odbaci određena količina ribe koja podliježe e, posebnim uvjetima. Imali smo sastanak nedavno i to je zapravo dosta složeno pitanje samo po sebi. Mislim da za to nema vremena kako bih se time detaljnije pozabavio. U Irskoj je sve počelo sa pelagijskim ribarstvom 2015. godine kada je na njega primijenjena e, zavarana odbaca i to je prošireno na neko derme za ribarstvo 2016. godine. Naš ministar e, Michael Creed je odručio spriječiti zlouporabe od strane nekih ribara e, upravo ovim projektom za pelagijske vrste koji je uveo 2017. godine. A to znači, dakle, ako e, jedno plovilo e, premaši dodijeljenu kvotu za određenu godinu, morat će, pretpostavljam, primijeniti multiplikacijski faktor. Evo, to ćete vidjeti kasnije koja je razlika između pelagijskih i demerzalnih vrsta. Dakle, mi imamo kvote e, na godišnjoj osnovi za demerzalno ribarstvo, e, za određene brodove, zavisno o njihovoj veličini a pelagijske vrste podližu godišnjim iskrcajima. Dakle, za nas je obveza iskrcaja jedna od najznačajnijih e, promjena kada je riječ o pravnim obvezama u posljednjih nekoliko godina i ona se tiče svih ribara, dakle niti jedan ribar e, nije izuzet. Dakle, e, to je zahtjevalo od irskih ribara da primjenjuju potpuno druge prakse u ribarstvu. Dakle, kao što je prethodni govornik rekao prije umjesto da ulovi i iskrca kvotu, sada je to drugačije jer prema našem sustavu ako u mjesec dana premašite kvotu na određenom području, morat ćete otići s njega jer ćete inače ostati brzo bez kvota i imat ćete vrste koje vam ograničuju ribolov. Sada naši ribari moraju vidjeti mm, s kojim vrstama će morati drugačije postupati kako da, e, tako da ne bi e, si skratili vrijeme ribolova u mjesecu. Trebaju odlučiti kada i kamo ići, u kojim uvjetima Eh, ovisno o dobu godine i tako dalje. I trebaju prikupiti čitavu gomilu informacija o, o E, na temelju koji e, kojih donijeti odluke, dakle odabrati e, alate, vidjeti je li brod dovoljno velik da bi prevozio pet ili šest mreža. Dakle, ako odluče pogrešno, onda su u problemu. Ako ulove krivu ribu, onda su u problemu. Dakle, trebaju voziti računa o svim tim varijablama kako bi ostvarili svoj dohodak, a to je zapravo cijeli cilj djelatnosti. I osim toga, kao što ćemo kasnije vidjeti. Imamo i e, pitanje e, ugljičnog otiska, dakle moraju također voditi računa o tome u kojim područjima love kako bi ostali unutar sustava kvota. Zatim, sami odbacaj, odbačaj e, nepopularan je i među ribarima i među konzumentima ribe. E, prvi su konzumenti ribe koji se bune protiv e, odbacivanja sasvim dobre ribe. A i ribari također ne žele bacati dobru ribu za koju bi moglo dobiti e, određenu zaradu. Dakle, imate među ribarima doista spremnu publiku koja jedino želi si zaraditi za život. Evo, mi smo e, u našoj zemlji proveli neke ispite sa određenim alatima i vidite e, razlike u vrsti riba i načinu razdvajanja riba, što je dobro i to je pozitivan e, pomak od uvođenja obveze iskrcaja. Dakle, vidite ove vrste mreža gdje veće ribe odlaze u posebnu vreću, a ostale ribe na dnu su ciljane vrste praktički. Dakle, te manje ribe se ne e, prodaju za e, ljudsku konzumaciju, nego se mogu koristiti u preradi za riblje brašno, riblje ulje, e, životinsku prehranu i tako dalje. Fantastično, no kao što je rekao prethodni govornik, morate imati dovoljne količine i mogućnosti ih iz luke poslati u tvornice koje mogu biti vrlo udaljene, tako da se to pokazalo u najmanju ruku problematičnim trebao bi također dovoziti ribu te vrste u većim količinama kako bi to bilo isplativo. Dakle, obveza iskrcaja je umanjiti obacivanje i hrabriti ribare da odaberu najbolje metodologije kako bi ostvarili ulov veće vrijednosti. E, niti jedan ribar koji poznajem se e, ne bi složio s ovom izjavom. Osvrnut ću se na pilot projekt za dermezalne stokove. Dakle, ako e, jedna brodica e, premaši kvotu za e, određeno razdoblje, onda treba prilagoditi budući limit za ulov za tu brodicu. Dakle, primjenjuje se multiplikacijski faktor Dakle, što je veći višak ulova kad se usporedi sa ograničenjem ulova, dakle u sljedećem razdoblju se to mora uravnotežiti i to e, poteško, povećava poteškoće ribarima jer moraju voditi računa i još o većem broju varijabli kako bi se pridržavao svih tih propisa kada ide na more. Evo, ovo je primjer tog e, sustava poravnanja. Nije riječ e, o kazni, nego je riječ o održavosti stokova. Dakle, ako imate više od 10%, to je 1.0, e, onda 10 do 21.2, ali ako ulovite više od 50% kvote, onda morate prekinuti sa ribolovom. To je onda vrsta koja ograničava ribarstvo. Što je sa Brexitom? Moramo govoriti o tome. Nema smisla govoriti o obvezi iskrcaja da se ne spomene Brexit. Evo, ovo je prikaz koji e, može ukazati na dodatne komplikacije koje će proizići iz Brexita. Evo, imamo kartu različitih e, područja u našim vodama i htio sam e, pokazati što se događa kada jedna brodica ode u ribolov. Ove različite točke zaustavljanja su tamo gdje ona izbjegava ribu. Dakle, dođe do prve točke i ulovi pogrešnu e, količinu ribe, više od onoga na što ima pravo i mora zbrisati, da se tako izrazim, i otići na drugo ribolovno područje. nažalost, ni tu nema sreće. Ponovno ulovi istu ribu što znači da još jednom mora izbrisati treći puta i to može ići u nedoglede. Ja sam tu samo prikazao pet točaka. Dakle, to je stvarna primjena kvota i obveze iskrcaja u slučaju nekih ribara. Evo, ovo je veća karta. Ovo je ono područje o kojem smo govorili. I što možemo reći u zaključku? Pa jasno je da moramo priznati da E, u vezi sa obvezom iskrcaja postoji veliki problemi, iako je prošlo e, jer je prošlo samo dva mjeseca od uvođenja i na kraju svake godine svaka zemlja će morati paziti da ne prijeđe kvote i imamo također i komplikaciju i sa e, zamjenom kvota i sa time tko uopće može nastaviti loviti. Zatim usputni ulov nulti tak, to je mogućnost koju je spomenula Klara prije. Tu bismo imali problem sa obvezom iskrcaja, jer tu ne bi bilo nikakvog nadzora jer e, bi se previše lovila određena riba tako da bi se e, uveo staje i ranije. Dakle, treba staviti e, naglasak na minimizaciji na izbjegavanju skladno 14. članku zajedničke ribarstvene politike. Ribari to žele, ne žele bacati u more savršenu dobru ribu, nego žele jednostavno nastaviti obavljati svoju djelatnost. Treba izbjeći prerani staje tijekom 2019. godine i u potpunoj e, provedbenoj fazi. No, zapravo smo tek u drugom e, mjesecu i e, ribarstvene prakse su se znatno već promijenile, no hoće li to biti dovoljno? E, to će vrijeme pokazati. Naravno, trebamo imati ravnopravne uvjete i nadzor i inspekciju. Naravno, e, ribe su resurs koji se kreće iz e, jednog područja do drugog i sve što se primjenjuje na jednoga mora vrijediti i na, e, za drugoga. Dakle, imamo plan, provodi se, postoje propisi, pravila i postoje i sankcije za kršenje tih pravila, no pravila nisu jednaka za sve. Evo, i s time bih htio završiti i ispričavam se što sam možda malo prekoračio vrijeme. Hvala. Merci, euh, Patrick. Merci pour cette euh, Hvala, Patrik, na ovoj prezentaciji. Sada pozivam Pima Vizera, znači koji je eh, direktor eh, da on je e, sad tu u tom svojstvu s nama, on je inače i predsjednik u Europske udruge organizacija proizvođača ribarskih e, proizvoda. Hvala. Gospodine predsjedavajući, e, dame i gospodo, E, hvala vam što mogu govoriti o ovoj temi e, koja je sada u središnjoj našoj pozornosti bila posljednjih e, deset godina i kao dio pripreme nove zajedničke ribarstvene politike i faze provedbe. Deset godina promišljanja i deset godina provedbe samo jedna trećina onoga što su Norvežani učinili jer oni rade sa obezom iskrcavanja već 30 godina. A mi e, e, mislimo da ih možemo pobijediti u brzini, ali oni nisu došli tako daleko kao mi u 10 godina. To je dilema E, mi mislimo da mi to možemo brzo napraviti, ali Norvežani su dokazali da za te stvari treba vremena. Ja ću u svojoj prezentaciji reći kakve su stvari u Nizozemskoj. Mi smo organizacija, nacionalna udruga, e, organizacija proizvođača, mi smo u srži organizacije zajedničkog tržišta, zajedničke ribarstvene E, e, politike kako bismo osigurali pristup od ozgo prema gore. Mi e, se bavimo ribarstvenom politikom, prostornom planiranju na moru. To znači da imamo 2000 područja, područja marina, područja okvirne direktive i imamo i obnovljivu energiju koja oduzima puno mjesta za ribarenje. Tu je održivost, pitanje tržišta i certifikacija. To je isto u srži naše pozornosti. Ne zaboravimo i ljude E, koji su s nama e, ribari, tu su i socijalna e, tehnika pitanja, inovacije, to su isto tako važni aspekti onoga čime se mi bavimo, sudjelujemo i u znanosti, mi radimo na projektima, prikupljanju podataka koji su povezani sa procesom ICES-a. Mi smo malo arogantni pa kažemo da svakog dana 150 istraživačkih plovila na nizozemskom moru daju podatke za znanstvene procese. E, zašto dolazi do sve te aktivnosti? Zato što mi dajemo održave e, e, države morske proizvode za ljudsku potrošnju na europskom tržištu. Tu se zapravo radi o ribarima, njihovim obiteljima, jer e, sva ribarska trgovačka društva u našoj organizaciji su e, mala i srednja poduzeća, obiteljska poduzeća, to su očevi, sinovi, djedovi, unuci. Nije to industrijsko ribarenje, to su mala poduzeća, mala i srednja. E, no, to su svakako mala i srednja poduzeća, obiteljska poduzeća. Objasnit ću vam tu e, dilemu između e, lista i e, ako ne znate to što to znači, evo ovo je list. To je gospodarski pokretač našeg ribarstva. Ovo je katanska kutija, a ovo je romb. To je sjajna riba. E, e, e, koja je to dilema između lista i romba? Ako želimo loviti e, lista, e, naše mreže moraju biti manje od 80 mm. Ako želimo loviti mađ e, romba, onda imamo mreže veličine veće od 120 mm. Dakle, ako lovite romba, nećete uloviti lista. Što se radi sa stokovima romba u Sjevernom moru. Evo, to je sada dilema. Možete vidjeti kako je tijekom godina e, ovaj broj F se e, maknuo ispod održivog, e, održivog e, maksimalnog prinesa. Dakle, e, prosječan stok je 350 tona, sad dolazimo do 1000 milijuna tona u ovom trenutku. Dakle, e, usprkos e, e, ove prakse dolaze do takvog rezultata. Što se tiče upravljanja ribarstvom, zapravo tu govorimo o ribarima, njihovom ponašanju. Samo oni su ključni za upravljanje. Zato što E, ako e, je e, neka politika ta koju ribari neće prihvatiti i ne žele, to će izravno utjecati na upravljanje ribarstvom. A stokovi se razvijaju pod utjecajem rukovodstva, a obveza iskrcavanja nije instrument upravljanja. E, e, znanost treba pomoći utjecati na ponašanje ribara. E, znanost može pomoći u razvoju boljeg upravljanja i zato zajednički projekti na kojima sudjeluju i ribar i znanstvenici su bitni u održivom upravljanju ribarstvom. Kao što je Nilsson rekao i ostali, pozvani smo smanjiti e, e, odbeće kroz zabranu. No, međutim, imamo kategoriju četiri za odbećaje koji imaju preniski tak TAC u EU e, u mješovitim ribarstvu. A ako imamo ribu koja je premala, to će dovesti do vrsta koje ograničavaju ribu. Dakle, e, ovo je jedna e, e, prebač u paradigmi od iskrcaja takova do ulova. Ali imamo jedno ogromno prebacivanje od iskrcavanja do ulova, ali to nije uzeto u obzir kada se provodila ova obveza iskrcavanja. Treba daleko još ići da se to dovrši. Zato e, e, e, nam treba kiruški nož, ali ja sam zapravo umjesto toga uzeo sjekiru. Takav je alat tu potreban. Obveza iskrcavanja je poticaj bila je poticaj za e, povećanje znanja. Nije e, u vezi s njom sve negativno. I zato smo imali neke projekte e, o, najboljim praksama i o preživljavanju. Obveza iskrcavanja je poticaj za smanjivanje odličaja. Imali smo projekte za povećanje selektivnosti, za poboljšanje preživljavanja E, to je povezano sa povećanim znanjem o preživljavanju e, i imamo tehnologiju e, koja je na samim plovilima. Ona je marginalni čimbenik. Postupanje na brodu samo je marginalni čimbenik u smislu preživljavanja, ali utjecaj u e, mreži e, je e, neto utjecaj, dakle mrežni utjecaj je zapravo presudni čimbenik. Dakle, koje su najbolje prakse jedan u prvom i drugom projektu? Imali smo primjer kao da je cjelovita obveza iskrcavanja bila na e, e, snazi e, imali smo te, ta, vidjeli smo veliku raznolikost u odbačaju po svakom vađenju tijekom puta. Trebali su iskrcati sve odbačaje i to se analiziralo na obali i u od, kako bi se održao e, radni pritisak jedan, bilo je potrebno 3,6 dodatnih članova posade. To bi značilo da e, će se e, smanjiti udio koji dobivaju riberi dakle ili će više raditi za manje novca. E, ako e, odbačaje e, iskrcavam na obali, onda ćemo imati dodatni neto trošak za obradu na obali od 1500 eura. Toliko će manje biti plaćeni ribari. Pokušavamo povećavati tu veličinu pokušamo zapravo e, smanjiti, e, e, došlo je do smanjenja lista koji se mogao na tržištu prodati na oko 20%, to je oko 5000 eura tjedno, a smanjenje kod Iverka je bilo oko 15% i zaključak je ako to radite imat ćete više odbičaja po iskrcajnom kilogramu. Isto tako smo e, proveli e, preživljavanje u odnosu na razvoj stokova. U slučaju obvez iskrcavanja i iznimke sa F e, u razini ili ispod FMS i ako se primijeni obveza iskrcavanja, tada će iskrcaj koji se mogu prodati na tržištu porasti, a biomasa se smanjiti uvijek postoji e, poziv e, da se ide dalje za, e, za uzorke koje, distribucije koje se jako razlikuju. Da se ide dalje znači da se kreće 65 do 400 km dalje, a to nije praktično rješenje, to nije realno. Ali imamo praktično rješenje ako možemo smanjiti E, e, e, najmanje veličinu, referentnu veličinu za iverak od 27 do 25 cm, onda ćemo imati smanjenje u odbačaju od 65 tisuća tona. Dakle, 6500 tona više e, ribe ćemo imati za ljudsku potrošnju, manje odbačaja, samo ako promijenimo ovu veličinu u uredbi i to bi značilo jako veliko poboljšanje, ali nažalost e, taj vlak je već otišao i e, to je vrijeme prošlo. Imali smo projekt preživljavanja, 15 putovanja e, e, i e, odbačaj smo dva tjedna držali u laboratorijskim uvjetima. Bili su, dakle, imali smo 40 do 60 posto, dakle različite postatke za različite vrste ribe, 13 do 28 posto za listove, na primjer, i uvjet, e, e, rezultat e, uvjeta određuje to preživljavanje, a obrada obrade na samom brodu pokazuje vrlo malo poboljšanja. Što se tiče povećane selektivnosti 1 i 2, imamo ograničeno znanje o ponašanju ribe, imamo vrlo nejasne zamagljene slike koje su snimane ispod vode, Trebaju nam e, e, paneli u kojima se odvajaju e, listove od drugih poznatih riba i teško ih je izraditi. Imamo ideje za ribare, odvojene mreže za pojedine vrste ribarstva, E, dakle različite vrste mreže, različite vrste alata kako bismo e, poboljšali situaciju, ali to je e, nešto, to je priča koja traje, koja nije dovršena. Stalno radimo na raznim procesima i na koncu uskoro će početi potpuno dokumentirani projekt u ribarstvu. Registracija je ključna ovdje, e, omogućuje procjenu da ribari e, najbolje što mogu procijene odbačaje. E, dakle, treba vam instrument kojim ćete dobiti što je više moguće detalja. U samom je začetku slika kojom se prepoznaju ribe E, e, imate, e, ako imate mješovit ulov, treba naći nalata da ga prepoznate. Taj će, ta će se programska podrška, nju će puniti ljudi i na taj način ćemo imati strojno učenje i taj projekt može podržati selektivnost ribarske opreme koja će služiti svrsti. E, e, počeli smo sa 13 plovila pa smo ih e, povećali na 12 kako bismo prikupili znanje koje nam je potrebno. Instrument za istraživanje i registraciju je ono što na čemu mi radimo. To nije kontrolni alat, nego samo za registraciju i istraživanje. Hvala vam na pozornosti. I imam samo jednu poruku za sljedeće ažuriranje zajedničke ribarstvene politike. E, e, odbacite tu obligaciju iskrcavanja. E, punom parom krenite u poboljšanje selektivnosti. Hvala vam lijepa. de Pim. Bon. Hvala, evo, Pimov humor. Vidimo nakon što smo poslušali naše prijatelje koliko je kompleksno ovo pitanje obveznog iskrcavanja. No to nije nikakvo iznenađenje. Svi to znamo. Sada ću dati riječ različitim uh, uh, zastupnicima. Prvi je riječ zatražio Marko Afronte. Izvolite. Hvala. Imam nekoliko pitanja. Prvo se odnosi na izlaganje doktorice Ulrich. koja je rekla mnogo toga, sve je bilo zbijeno u malo vremena koje je imala na raspolaganju i sve što je rekla je bilo zapravo negativno i trebalo bi nam više vremena kako bismo shvatili zašto sve baš ne ide najbolje. Ja ću pročitati izvješće i širu verziju onoga što je ona predstavila, no evo, doći ću na svoje pitanje. Jedna od najnegativnijih stvari koju je ona spomenula i možda neočekivana jer mene to zbilja iznenadilo je činjenica da se pogoršavaju podaci. Odnosno zbog obveze i iskrcaja imamo manje podataka, a i oni podaci koje imamo su manje kvalitetni, manje znanstveno pouzdani. Nije mi jasno kako je do toga došlo. I zato bih eh, htio jedno pojašnjenje. Čuli smo druga izlaganja djelatnika u tom sektoru i za to znamo. Ja sam posjetio Kork i lijepo smo popričali i znamo s kojim se teškoćama ribari suočavaju u provedbi ovog propisa. Iako bih rekao da nam je mnogo vremena trebalo čak i previše prije nego što se nešto poduzelo. No moje pitanje je sljedeće. Imamo sredstva iz ribarstvenog fonda koja su posvećena upravo povećanju selektivnosti. Na saslušanju koje smo održali prije nekih eh, mjesec dana ovdje na odboru za ribarstvo čuli smo da se ta sredstva ne koriste i pitam se kako to jer je selektivnost jedna od glavnih eh, ciljeva čemu treba pribrojiti obvezu iskrcaja. I iz izlaganja e, gospodina Visra i gospodina Marfija sam e, vidio da se nešto koristi, no ne onoliko koliko bih očekivao. Zato me zanima e, zašto ne koristite ta sredstva, smatrate li da ste već dovoljno selektivni ili smatrate da je to cilj koji ne treba ostvarivati? Hvala, Nirijada. Hvala, samo se ti tako zoveš. Da, ja sam zbilja jedina tu koja odgovara na ovo ime. Hvala na ovim prezentacijama. Mislim da smo svi svjesni da ćemo se susresti sa mnogim problemima vezano uz ovaj predmet. Da, govorila sam sa cijelim nizom, dionika, imamo probleme što se tiče organizacije proizvođača u lukama i tako dalje. Ono što se tiče efektivnosti, da li je to ograničeno u odnosu na stabilnost. Isto tako, da li države članice koje imaju veći broj kvota e, imaju osjećaj da lakše primjenjuju ovu obvezu iskrcavanja što se tiče klimatskih promjena? Da, u svakom slučaju ćemo imati isto tako velik veliki broj ljudi koji će izaći na e, ulice i protestirati zbog klimatskih promjena. A što se tiče održivih stokova, da li je sada to jako dobra solucija što se tiče pripreme obveze iskrcavanja? Da li smatrate da je ova politika e, za zemlje koje imaju mali broj kvota, e, da li će ona dovesti isto tako do većih redukcija? A što se tiče korištenja istih e, metoda, da li je to provedivo na terenu ili ne? Da, u svakom slučaju mislim da E, učimo na greškama, trebamo biti fleksibilni, učimo isto tako od sukupljanja podataka i kao što sam rekla, ono što vidim u Irskoj e, ovo ni u kojem slučaju nije učinkovito i zbog svih ovih pitanja koje smo vidjeli i o kojim se raspravljalo jednostavno se ovo načelo obveze iskrcaja uopće ne provodi, bar ono što ja vidim u Irskoj. Hvala, Ani Šrajver. Hvala. Imam dva dokumenta ispred sebe i nemam ni jedan pozitivni signal ovdje koji vidim, koji bi mi dopustio da mislim da je ovo dobra ideja ako ste zakonodavac i ako se određene stvari ne mogu provesti ili se provode prebrzo, onda morate jednostavno dobro promisliti i analizirati što činite. Ja ne govorim to samo sa stanovišta ribara, nego slušam također i ono što komisija govori. Kontrola nije jasna, obveza iskrcaja nije popularna i jednostavno se ne može provoditi na pravi način na terenu. Moje pitanje je jasno. A u okviru toga možemo razgovarati o cijelom nizu stvari. Potrebna, potreban nam je novi signal od komisije kako ići dalje. Trebamo konzultirati ribarski sektor i iznaći rješenje. Ovdje sam čula da nemamo podršku za ovo načelo, da ne može biti provedeno, da nije dobro za industriju, da nije dobro za mala poduzeća, nije dobro za organizacije proizvođača i tako dalje. Nitko nema pozitivno mišljenje o ovom načelu. A ako želimo biti e, vjerodostojni sa političkog stanovišta, onda moramo u svakom slučaju na tome poraditi kako bi u, u e, svjetlu izbora zbilja e, zadržali tu vjerodostojnost. Hvala. Hvala, gospodin Van Dalen. Gospodine predsjedniče, danas smo čuli prvu prezentaciju iz organizacije koja se zove Less. Manje odbacivanja, a u zadnjoj prezentaciji smo čuli da dizajn mreža određuje sve. Ako imate to na umu i znate da je selektivno ni ribolov solucija, onda je ovo saslušanje neprimjereno jer smo imali od prvog prvog ne, znači nerazumnu nerazumno pravilo znači e, koje se tiče e, ribarenja sa električnim impulsom. Što se događa zapravo da parlament odlučuje da nešto što funkcionira jednostavno se zabranjuje? To je u potpunosti nerazumno. Gospodine predsjedniče, također je rečeno da E, se ne pustoši more. Isto tako su mnogi govornici rekli da su stokovi u Sjevernom moru u dobrom stanju. No, što se tiče svak brodova imamo povećanje osoblja i tako dalje. Imam pitanje svim govornicima, jedno pitanje, no želim odgovore od svih govornika kad e, e, flota ostaje u lukama jer imamo previše ovih vrsta e, koje ograničavaju ribolov, što se onda događa? Evo, želim jasan odgovor. Hvala, gospodin Milan Moni, izvolite. Hvala. Hvala govornicima. Želim im čestitati na prezentacijama koje su bile izuzetno interesantne. Čini mi se da u ovom trenutku je preuranjeno e, povlačiti neke zaključke provođenja obveze iskrcaja. Čak i kad govorimo o mješovitom ribolovu, tek je dva mjeseca prošlo. Mislim da je to sad prerano. U svakom slučaju ovaj odbor pomno prati ovaj predmet. Već godinama sam dio odbora za eh, ribarstvo, te sam e, direktno govorio komisiji i parlamentu da se trebaju poduzeti mjere, budući da određene stvari nisu dovoljne za fleksibilnost, posebno onako kako to stoji u člancima. To nije učinkovito i ne daje rezultate, posebno kad govorimo o takozvanim choke species, vrstama koje e, ograničavaju ribolov. Moramo taj članak 15 revidirati. Komisija je e, donijela određene odluke te na vijeću u prosincu e, smo se bavili tim pitanjima tih vrsta koje ograničavaju ribolov. Želio bih znati što naši govornici misle o e, tim vrstama te o tome, o toj odluci komisije i vijeća vezano uz obvezu iskrcaja. Smatrate li da ćemo u određenom trenutku čak biti i u e, situaciji skoro e, katastrofalnog zastoja ribolova, budući da ćemo biti izloženi tom velikom problemu vrsta koje e, onemogućavaju ribolov? Da li je to jedan scenarij koji je uopće se može uzeti u obzir ili ne? Čuli smo E, kakva je situacija što se tiče obveze iskrcaja u Norveškoj. E, imali smo znači tu jednu studiju e, u razdoblju 10 godina i kakva je sad situacija. Oni su svjesni određenih problema, ima možda manje vrsta i to je manje složeno što se tiče obveze iskrcaja. Možete li mi reći što mislite o toj norveškoj studiji? Možete nam nešto više o tome reći? Hvala. A sada Urlike Rodust, izvolite. Hvala. Ja i tako. Ja bih također željela zahvaliti svim e, govornicima na njihovim vrlo interesantnim e, prezentacijama. Ne čudi me ovo što smo čuli, budući već dugo sam e, član ovog odbora. Već dugo govorimo da je obveza iskrcaja nešto što se teško uspostavlja u praksi u istinu ribari se susreću sa velikim problemima e, posebno što se tiče preživljavanja kad moraju primjenjivati ovu metodu. Da, s jedne strane e, imamo obvezu povećanja stokova, selektivni e, ribolov, no isto tako moramo uzimati u obzir i znanstvena mišljenja. Zašto smo uspostavili ovaj, e, ovo načelo obveze iskrcaja. E, kad smo razgovarali sa e, ribarima, teško je bilo im govoriti da određene vrste se mogu loviti, a druge da se mogu odbaciti. To nije etički bilo prihvatljivo. Isto tako smo bili mm, svjedoci osmišljavanja novih ribolovnih alata i e, plovila, no e, sada to više nije interesantno budući da ribari smatra, e, znaju da 80% sredstava MFF-a mogu dobiti samo ako isto tako provedu u djelo određene mjere što se tiče ovih e, novih e, ribolovnih alata. Ono što je važno je da ribari provode bolje kontrolu i bolje provode svoje zadaće. Ja se ne čudim svemu ovome što se događa. Ne znam da li ćemo nakon e, izbora moći osmisliti novi zakon, novi je li ovaj novi zakon, ovo zakonodavstvo uopće dobro, kako se e, stvari odvijaju izvan EU-a. Moramo si postaviti sljedeće pitanje. Kako imati učinkovitu, e, učinkovito selektivno ribarstvo, a možemo reći da su već elementi tu. Moramo također i preuzeti odgovornost kako bismo e, zbilja e, pružili mogućnost našim ribarima da e, robe, da love na selektivan način. Da, isto tako Danas nam se govori u odboru da nemamo dovoljno vremena i od 2009. godine nam se govori da nemamo dovoljno vremena ako čekamo do zadnjeg časa da uspostavimo određeni zakon, onda se ne treba čuditi da smo sad pred problemima, da nam fali vremena da je ništa ne funkcionira kao što je to slučaj u Njemačkoj. No, u svakom slučaju izuzetno je važno da ribari ne budu žrtve naših političkih rasprava. Hvala. A sada John Fleck, izvolite. Hvala. Da, ovo je moje osobno mišljenje, to nije sad politika Europske e, konzervativne stranke Ujedinjene kraljevine. Ja mogu reći da smo zbilja čuli interesantne prezentacije, no što se tiče obveze iskrcaja, mislim da su namjere dobre, no... E, Povratne informacije koje dobivam od ribara je da je to teško provodljivo u dijelo. Oni nikad nisu znači željeli e, odbacivati određene, e, određeni ulov u more. To je ekonomsko e, ekonomsko samoubojstvo i što ćemo raditi sa takvom malom ribom? E, u svakom slučaju ribari su i prije obveze iskrcaja pokušavali e, naprijediti ovu selektivnost te se smrtnost ribe smanjivala. A e, sada kada imamo povećanje stokova postavljamo si pitanje je li uopće e, ovaj način e, provođenja obveze iskrcavanja nešto što dovodi rezultate onakvi kakve bismo mi željeli. Ako nastavimo e, sa iscrpljivanjem stokova, onda ribe više neće biti ni za njihove unuke, ni unuke. Mislim da bismo više trebali e, poslušati ribare kad izrađujemo zakonodavstvo. A sada vratimo se isto tako na neke prethodne rasprave danas iako Ujedinjena kraljevina odlazi, ja uistinu smatram da dobra volja i prijateljstvo će e, riješiti e, problem upravljanja ribljim stokovima u Europi. Mislim da je dovoljno ribe za sve u našim vodama i nakon e, rješavanja ovih naših malih razbirica svi ćemo moći na zadovoljavajući način surađivati u budućnosti. Koji optimizam, ovo je zbilja krasno slažem se s onim što ste rekli na početku. Što se tiče obveze iskrcaja, sada Izabel Toma, izvolite. Da, u istinu je, gospodine predsjedniče, lijepo čuti ove riječi nade o rješavanju naših malih e, razmimoilaženja. No, slažem se s onim što je rečeno. E, da, Obveza iskrcaja je možda bila dobra namjera, ali smo malo e, prebrzo to sve proveli u dijelo. U trenutku kad smo željeli obvezati e, ribare da iskrcaju svu ribu i zabraniti e, znači odbacivanje, trebali smo isto tako uzeti u obzir i znanstvene e, savjete, te također upravljanje stokovima na višegodišnjoj razini. Da, imamo e, e, imali smo te informacije da se produktivnost e, povećava, da imamo povećanje selektivnosti i tako dalje, no da smo daleko od postizanja rezultata. Trebali smo se prije svega usredotočiti na znanstvena istraživanja što se tiče selektivnog ribolova, a nakon toga profesionalcima e, pomoći da e, nabave ispravnu opremu. Trebali smo uložiti ne samo u opremu, nego i ljudske resurse, budući kad govorimo o toj novoj opremi, ona znači također i kompetentne korisnike mogu reći da smo imali dobre namjere, no u ovoj situaciji smo jednostavno proces preokrenuli. Ja sam e, komisiji u dva navrata poslala e, pismo, ali nisam dobila odgovor. Ono što smo trebali e, uspostaviti je plan selektivnosti za E, plovila prije nego što uvedemo ovaj, ovo naglo pravilo obveze iskrcaja, prije nego što sve sagledamo. Hvala. Prije nego što ponovno dam riječ našim govornicima, ja ću e, skinuti svoj šešir predsjednika i sada ću govoriti kao zastupnik. Ja sam glasao protiv ove odredbe i nisam jedini ovdje u ovoj dvorani. Glasao sam protiv zato što sam smatrao da je to neprimjenjivo. Isto tako sam uvijek govorio, kao i mnogi ovdje, da to naravno polazi od dobre namjere. A ta namjera je bila da se na neki način prisili ribare da primijene više načela selektivnosti. Ako ste selektivni, onda nećete morati iskrcavati ono što, eh, što prethodno ste na pravi način ulovili no nažalost mogu reći da to jednostavno se ne e, provodi u dijelo. budući da e, mi e, da oni koji su glasali za ovo načelo mnogi zastupnici jednostavno ne poznaju problematiku i nisu uzeli u obzir realnost svakodnevni život ribara brodovi koji nisu prikladni infrastrukture na e, kopnu koje također nisu e, primjerene za ovakvo načelo iskrcaja. Mogu reći da smo sada u slijepoj ulici. To vidimo, žao mi je e, što to moram reći, no vidimo da ova obveza iskrca je jednostavno skoro neprovediva u određenom trenutku stvari moramo jasno izreći. Mogu reći da sad tu uh, izbjegavamo prepoznavanje problema, no ponavljam, mnogi su ovdje glasali protiv ove odredbe jer smo imali na umu baš tu poteškoću, poteškoću provedbe. A sada mnogi govore baš o toj, e, tom problemu provedbe, uključujući i znanstvenike. Evo, ja ću sada e, skinuti tu svoju kapu predsjednika i e, zastupnika i staviti kapu predsjednika odbor, odbora i sada ću zatražiti od naših govornika da odgovore na različita pitanja e i komentare naših zastupnika. Klara Marko vam je posebno postavio e, cijeli niz pitanja, isto tako e, drugi govornici su dobili pitanja, pa evo molim da idemo po redu. Prvo Klara ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče, puno pitanja da, često čujemo da ribari ne vole odbacivati svoj ulov i to je individualno istinito, no prije ove obveze iskrca Europa imala u svijetu najveći postotak odbačenog ulova. E, bez obzira što ribari to ne vole, Imali smo poticaje u sistemu, te je, su ti poticaji doveli do velikog postupka e, velikog postotka odbačenog ulova. Studije e, unatrag 30 godina pokazuju da se e, selektivna oprema ne koristi jer za to nema dovoljno poticaja. Ne smijemo zaboraviti od kuda smo krenuli. Da jednostavno sam sustav nije proizvodio željeni cilj, a to je smanjenje odbačenog ulova. Mogu reći da obveza iskrcavanja je u prvi plan stavila cijeli niz pitanja što funkcionira, što ne funkcionira i tako dalje. Mogu reći da u ovom trenutku poznajemo puno bolje probleme nego prije pet godina. U tom smislu smo prevalili veliki put e, da znanstvenici pokazuju cijeli niz negativnih aspekta, ja sam aspekata, ja sam nešto o tome govorila. A kad govorimo o podacima, e, znali smo da ćemo prilikom provedbe obveze iskrsaja se suočiti sa problemima budući da e, znači kontrolori su podvrgnuti određenim pravilima ono situaciji koja se mm, u određenoj trenut, određenom trenutku zatiče na brodu i tako dalje. Tu smo sad čuli mnogo toga o Norveškoj, no moramo reći da e, što se tiče odbađenog ulova, Norveška ne provodi kontrole. U Europi je situacija drugačija. Mislim da smo mi u Europi od Norveške naučili mnogo i ono što funkcionira, ali naučili smo puno isto tako i na njihovim e, lošim praksama ono što smo mi dobro napravili je da smo od početka više pažnje pridavali tim problemima. Nismo sad čekali 30 godina kako bismo postavili to pitanje odbačenog ulova. Sada imamo e, praćenje e, što se događa iz dana u dan i vidjeti kako e, cijela situacija napreduje. Mislim da je taj aspekt E, pozitivan, da imamo reaktivnost što se tiče podataka, rasprava i tako dalje. Mm, možda e, ćemo imati isto tako i podatke za 2018. godinu koji će biti, koji će biti različiti u odnosu na 2017. godinu. Mislim da ne smijemo sad sve e, u bloku e, odbaciti, nego trebamo vidjeti što funkcionira, a što ne funkcionira. Imali smo e, pitanje vezano uz zemlje koje imaju manje kvota, jesu li one suočene s manjim problemima. A u apsolutu bismo mogli reći da je to istina no ipak svaka država ima svoje probleme. Ne, kod nekih država članica su ti problemi veći. No, moramo isto tako uzeti u obzir sve te aksepte, e, sve te aspekte i dijaloga, provedbe, kontrole i tako dalje. Vjerojatno se svi u državama članicama s time susreću. E, nisam e, sigurna da sad neki već su riješili svoje probleme. vraćam se i na ovo da ne smijemo sad sve u bloku odbaciti. Mislimo da će 2019. biti prekretnica. Trebamo vidjeti e, kako će se ta 2019. godina odviti, vidjeti koje su analize provedene. Na kraju ove godine ćemo imati i više informacije o tome što se promijenilo. Na primjer, imali smo prezentaciju u Irskoj, možemo reći da se tamo mnoge stvari mijenjaju. Još uvijek imamo vremena prije nego što zaključimo da ništa zapravo nije dobro funkcioniralo. Hvala, hvala Klara, sada Nils, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, evo samo nekoliko komentara na početku. Želim reći da smo u mojoj organizaciji i u organizacijama kolega uspostavili dobar odnos sa znanstvenom zajednicom i pokrenuli smo tijekom godina zajedničke projekte u vezi sa selektivnošću, no kasnije ću se na to vratiti. Jedno pitanje odnosilo se na stabilnost e, i je li to prouzročilo neke probleme. Naravno da je odgovor da, neke zemlje imaju veći udio u kvotama ukupnim kvotama i takovima od ostalih i moći će tijekom vremena zadržati istu veličinu flote. Neke od problema mogli bismo riješiti zamjenom kvota između zemalja i mi smo već imali dobar sustav zamjene kvota. Primjerice, prošle godine 150 puta smo izvršili zamjenu sa drugim zemljama kako bismo mi dobili ribe koje nama trebaju, a oni isto tako. No komisija je e, smatrala da bi se to možda moglo proširiti, no nakon uvođenja oveze iskrcaja pokazalo se da su pale razmjene kada je riječ o količinama jer zemlje, a također i pojedinci koji raspolažu kvotama žele sada sjediti na kvotama i zadržati ih e, za slučaj da im zatrebaju kasnije tijekom godine. Tako da je došlo do suprotnog učinka, no zamisao je bila dobra. Trebamo također uzeti u obzir činjenicu da imamo toliko kvota koje su obuhvaćene iskrcanom obvezom i Pitanje je, ako imamo beznačajne kvote, treba li ih možda grupirati ili u potpunosti odbaciti ili ih grupirati možda ako su istoj obitelji. I to će se pitanje postavljati sve dok bude na snazi ovo zakonodavstvo i to bi se moglo učiniti i unutar okvira samog zakona. Ako govorimo o selektivnosti koja bi mogla riješiti sve probleme kao što je to bio i slučaj sa zamjenom kvota, mi u Danskoj imamo jedan bazen gdje možete ispitivati nove ribolovne alate koji postoji već 35 godina i stalno se tamo razvijaju novi alati, novi e, paneli za selektivnost i tako dalje i vi možete slobodno doći i posjetiti ga. No, ako imate 120 ili 130 različitih stokova, ne možete riješiti problem samo selektivnošću alata. To jednostavno nije moguće. Prije nekoliko godina jedan od mojih ribara je rekao da je nevjerojatno koliko je ribarstvo uložilo novca s vremenom u ne lovljenje ribe. Mi zapravo želimo uloviti ono zbog čega smo izašli na more i ne loviti ono što ne želimo i zbog toga već godinama razvijano selektivnosti, to ćemo i nastaviti činiti. Imali smo i pitanje o tome kada flota treba ostati u lugama, e, pa možda kao prosvjed e, na zakonodavstvo. Pa u mojoj zemlji imamo 700 e, posada i ne možete njima jednostavno reći da ostanu u lukama i prestanu zarađivati, tako da to nije nikakva opcija i osim toga vlasti kada bi mi počeli blokirati luke bi vrlo oštro nastupile prema nama. Kada je riječ o Norveškoj, oni su zadovoljni, imaju dobar sustav. Kada je riječ o stopi preživljavanja, ne moraju tražiti mišljenje od Europskog parlamenta koji je postotak najbolji, o tome odlučuje kapetan plovila. Tako da je to jedna od mogućnosti. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. Sređa Lopez Garcia. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću nastojati biti sažet. Evo odgovora na neka otvorena pitanja. Pa koliko će svaka ribarica moći loviti? Ne možemo to predviđati od 1. do 30. u mjesecu. To nije e, aktivnost koja se može programirati. Zatim e, fondovi. Teško je zamisliti primjenu na čitavu Europu za sve zemlje članice i za Španjolsku, jer postoje i autonomne regije i to je doista i otežalo primjenu fondova. Zatim burza ribe, odnosno burza vrsta ribe. To je jedno od velikih postignuća u prosincu. Možda bi moglo doći do nekih nasapravnih e, slučajeva poput e, lovosa u određenim područjima. No, ne znamo koliko će potrajati mjere fleksibilnosti one mogu brzo djelovati u smislu poboljšavanja situacije. Zatim, pitanje manje kvota, manje problema? Ne. Za sve bi bilo problema jer, blago rečeno, nama obveza iskrcaja svima zakomplicira život. Nije to problem selektivnosti. Svi se slažemo o tome da je pitanje složeno i da je ove odredbe E, teško primijeniti. Hvala, Patrik. Hvala, gospodine predsjedniče. Selektivnost, pa zašto se ne koristimo sredstvima za uvođenje novih alata? Evo, navest ću samo jedan primjer koji mi je spomenuo jedan ribar jedna vrsta lista. Ako povećate veličinu oka mreže, onda se ta riba zaglavi. I imate također i veliki učinak na eh, isplativost tog ulova za ribare. I to vrijedi i za različite ribe i za različite veličine oka. Neke eh, ribe mogu E, se provući kroz veliko oko, neke kroz malo oko mreže i kao što sam rekao u svojem e, izlaganju zapravo se sve svodi na zaradu za ribare. Ribari moraju platiti dizel, sve troškove koje stvara brod i odgovorni su prema svojoj posadi i mora i njima osigurati dohodak, tako da moraju ostvariti zaradu svojim izlaskom na more. I ako se ograniči e, kvota, ako se ograniči veličina oka, da, naravno mi to možemo učiniti. Na, e, pitanje je hoće li ribari e, onda ostvarivati zaradu ako budu morali prisiljeni odbaciti određenu vrstu riba. To je vrlo složena djelatnost i kao što sam već pokazao na svojim slajdovima, moji ribari to već rade. Mi prelazimo na stotine milja kako bismo ispunili sve zahtjeve i nastoje e, loviti naši ribari nastoje loviti legalno i oni će to nastaviti činiti ako mogu ostvarivati na taj način dohodak. Postavljeno je pitanje trebaju li flote ostati u lukama. Pa, ako želite da ostanu u lukama i provedu iskrcanu obvezu, onda ih obeštetite koliko znam iz poljoprivredne politike, također e, se isplaćuju stotine milijuna eura kako bi poljoprivrednici ostavili zemlju u mirovanju, a mi stalno nadodajemo propise na propise na propise u e, ribarstvu, a ribari samo žele preživjeti. Meni je to nevjerojatno. Čuli smo koji su problemi sa iskrcajnom obvezom i Reći ću ono e, što sam e, rekao kada, je, e, kada sam upoznao Heinza Fischlera prije nego što je postao povjerenik za ribarstvo i kada smo slušali jednu prezentaciju sa Islanda o obvezi iskrcaja. Meni je zapravo bilo potpuno besmisleno uloviti dobru ribu i baciti je ona moreno. no obveza iskrcaja zapravo se udaljila od svoje glavne svrhe koju ja tumačim da se htjelo smanjiti ovo odbacivanje ribe, ali to mora biti financijski isplativo za ribare koji izlažu svoje živote opasnosti izlazeći na more. Ovo je jedna od najopasnijih djelatnosti koju možete obavljati kako bi se zaradili za život. U posljednjih nekoliko godina pada broj ribara, oni moraju zatvoriti svoje djelatnosti i nema više ribarica koliko ih je bilo kad sam ja bio mlad ili dijete. Ova industrija je desetkovana i desetkuje se, a ribari samo žele ostvariti životnu zaradu. Evo, samo da odgovorim na neka pitanja i želim e, zahvaliti još jednom onima koji su mi e, omogućili da vam se obratim i ja doista e, strastveno se zalažem za ovu industriju jer od nje živim sada već tri godine, kao što sam rekao, učim na poslu. Dakle, relativna stabilnost, pa svaka zemlja ima određenu kvotu riba koju mogu loviti kako bi ostvarili zaradu i ako neki to ne iskoriste onda se može time trgovati. Dakle, e, relativna stabilnost, po mojem mišljenju, doista utječe na obvezu iskrcaja i mi smo u našem vijeću osmislili jedan od načina, a to je bilo da se razmotre stope ulova različitim E, područjima i između zemalja i kada bi se to razmijenilo onda bismo riješili veliki dio problema. No kao što je Nils rekao, zemlje žele ostaviti flote u pogonu i ne žele odustati od nečega na početku godine ako to zatreba na kraju godine. Dakle, ova, e, ovo uvođenje obveze iskrcaja i e, ograničavajućih vrsta je promijenila pravila. Zatim ugljični odisak, to je svima poznat pojam i svi smo upoznati sa problemom klimatskih e, promjena. Dakle, ako to e, ima negativan učinak u smislu da brodovi moraju prelaziti stotine milja kako bi ispunili sva prava, pa naravno da to ima negativne posljedice. Dakle, ako e, nema dovoljno ribe, ako imate previše riba, nemate izbora, morate tražiti druga područja. Zatim, e, imaju li neke zemlje prednosti u vezi sa kvotama? Naravno da imaju. Ako jedno plovilo pored drugoga e, ima s jedne strane dvije, količine za tu ribu i drugo tri, onda naravno da je ovo potonje u prednosti. Zatim, e, kada bi flota trebala ostati u luci, pa ako e, mora ostati u luci, onda mora. E, ako će im se zapljeniti mreža, ako će im se nametnuti ogromne globe i ako prijeti opasnost da će ostati bez posla, <laughs> naravno da da. Ako hoće li oni slobodno odabrati, otići na more i stupati protiv zakona, pa mislim da to niko neće dobrovoljno učiniti. Zamislite da netko od e, vas zatraži da recimo bacite pola sadržaja svojeg novčanika u more, pa nitko od vas ne bi na to pristao, ali to se traži od ribara kada e, se kaže da moraju pola ulova baciti u more. Evo, mislim da je ovo bila propušna prilika za razvoj industrije. Evo, možda sam e, malo previše oduljio, tako da ću samo navesti jedno posljednje pitanje koje me brine čini se da uporno nastojimo uvesti nešto što nije uopće ispitano. I kolega će to možda bolje objasniti nije se poslušalo savjete nekih kolega sa konferencija o ribarstvu. E, Richard Law je rekao da pod Darwinovom teorijom, ovo samo dopustite da završim, prema Darwinovoj teoriji, ako ubijate sve više i više ribe, onda ćete promijeniti kontekst porasta stoka. Dakle, s vremenom će doći do promjene prirode ribolova, zato jer ćete imati sve manje i manje ribe. Dakle, ako eh, ubijate one koji se obnavljaju sa sve, eh, normalnim veličinama, onda ćete ostati samo sa malom ribom. Eh, hvala gospodine predsjedniče. Evo, da ću biti kratak. Slažem se sa onime što je Patrik upravo rekao o projektima koji se moraju nastaviti. Ja sam imao zadovoljstvo prisustovati privremenoj konferenciji projekta Discardless, jer mi nastojimo i dalje smanjiti odbacivanje riba i to e, moramo učiniti uz pomoć sredstava iz fonda. Ja sam uvjeren da ćemo u mojoj zemlji iskoristiti sva raspoloživa sredstva iz fonda za smanjenje odbačaja i za istraživanje. No, od prve zamisli do početka projekta prođe najmanje 18 mjeseci, a potrebno je tri godine kako bi projekt se proveo, dakle četiri i pol godine ukupno do utroška sredstava. reći reći da se ne troši dovoljno sredstava iz fonda, naročito u mojoj zemlji, nije točno, jer ćemo mi to u potpunosti iskoristiti. Hvala gospođi Rodus na njezinom pitanju i e, ona je spomenula vrući krumpir koji se stalno prebacuje iz ruke u ruku. A mi smo taj vrući krumpir počeli koristiti prije pet godina u okviru fonda i u okviru vfo i moramo to učiniti e, i dalje. Mm, ribari ne ostaju u lukama iz prosvjeda, iako su moji ribari u Nizozemskoj bili u iskušenju to učiniti, ali izašli su ipak na more. No, ograničavajuće vrste, pa mm, postoje mjere i flote u Nizozemskoj, eh, recimo kad ne bi bilo mjera, bi već stale mm, prvog ožujka, tako da trebamo naći individualna rješenja za pojedine vrste kako bi flote mogle ostati na moru što dulje sve dok eh, ima dovoljno ciljanih vrsta. Kada je riječ o Norveškoj, Norveška pelagijska industrija ima mogućnost već 30 godina e, izmicati propisima, dakle, e, sviđalo se to nam ili ne. E, dakle, oni zapravo promiču sleeping, ne odbacivanje. Ako pogledamo kontrolnu uredbu, svaka brodica mora imati kamere i o tome se neće razgovarati u Norveškoj, oni jednostavno ne žele ulaziti u to. I kao što je Patrick rekao, ono što kapetan kaže rješenje, dakle Norvežani jesu pozitivna primjer u nekim slučajevima, ali u nekim slučajevima smo mi možda malo i pretjerali. Evo, hvala na ovom pozivu da podijelim svoja mišljenja s vama. I mi ćemo nastojati i dalje i iznalaziti rješenja, ali ne sa ovakvom iskrcenom obvezom. Hvala. Hvala tim. Dobro smo to sve shvatili. Zahvaljujemo svim govornicima e, na analizi vezano uz provedbu E, obveze iskrcaja, a sad krećemo dalje sa našim dnevnim redom. 13. točka dnevnog reda radi se o kontrolama ribarstva.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 Pim. Chut. Clara. Bon. Donc ce rapport législatif a été attribué euh, au groupe euh, SED. Ovaj e, zakonodavni izvještaj je dodijeljen SND-u, a gospođa Toma je bila imenovana izvjestiteljicom. Danas e, razmatramo amandmane Tijekom našeg e, posljednjeg sastanka 23. siječnja izvjestiteljica je prezentirala nacrt izvješća i isto tako smo imali e, ulaganje amandmana uz rok od 5. E, veljače 2019. godine. Dobili smo, znači imali smo 851 predloženi amandman. Sada, znači, e, krećemo analizu amandmana. Izabel, dajem ti riječ, gospodine predsjedniče. Biti ću kratka jer izgleda da je samo jedan izvjestitelj u sjeni prisutan u dvorani. A sad krenimo ozbiljno na razmatranje. Hvala što ste ovu razmjenu mišljenja organizirali danas, budući da želimo imati postupak koji bi se na, završio u prvom čitanju prije kraja zakonodavnog razdoblja vezano uz provedbu ove uredbe o kontrolama. Kom, odbor za ribarstvo i eh, parlament su to zatražili u okviru eh, izvješća na, samo na vlastitu inicijativu imamo e, cijeli niz tema u okviru ovog prijedloga. Dobili smo više od 850 amandmana. Mislim da što se tiče e, usaglašenja, imali smo prije svega taj aspekt usklađivanja, znači harmonizacije. Imali smo želju da se uspostave sankcije i kazne sa težinom e, prekršaja, te također da imamo povećanje uloge agencije za kontrolu ribarstva. Tu bismo onda imali i podržavanje akcija u smislu usklađivanja harmonizacije. Mogu reći da različiti članovi odbora i klubovi su konvergirali što se tiče svojih e, mišljenja, no ipak moramo iznaći cijeli niz kompromisa. Ja ću znači govoriti o temama e, gdje moramo još uvijek postići e, kompromis. Ono što i dalje je predmet rasprave je status plovila kraćih od 12 metara. Mogu reći da oni nemaju isti status kao i plovila e, duža od 12 e, metara i u okviru parlamenta pokušavamo postići većinu vezano uz tu temu. Nećemo sad imati ekvivalent, znači potpuno usklađivanje, ali ipak konvergenciju istog tretmana tih različitih e, plovila. E, radi se isto tako i o prijavi, posebno što se tiče e, elektroničke prijave u budućnosti. Mi smatramo da kad govorimo o opremi, onda nemamo ekvivalencije. Da, imamo znači e, podržavanje elektroničke prijave u odnosu na papirnatu, no ne smijemo imati sada e, znači inzistiranje na ekvivalentnosti što se tiče e, same opreme. Druga točka vezano uz brodove manje od 12 metara je e, geolokalizacija. Oni imaju zadrške vezano uz to. Vidjet ćemo kakav će biti razvoj situacije, no možda ćemo isto tako i uspjeti postići prilagodbu kako ne bismo imali geolokalizaciju odmah prilikom izlaska iz luke u e, znači u ušćima e, i tako dalje. No u svakom slučaju moramo imati određenu geolokalizaciju u zaštićenim pomorski, e, morskim zonama i tako dalje. Imamo također i raspravu vezano uz besplatnost te tehnologije bez obzira radi li se o geolokalizaciji ili korištenju aplikacija na smartfonovima za prijavu i tako dalje. E, gospodin Van Dalen je upravo otišao, ali on se e, isto tako on je bio zabrinut što se tiče nekih dodatnih troškova za agenciju. S druge strane, mnogi kolege su podržavali tu besplatnost e, korištenja određene opreme. E, isto tako što se tiče ovih plovila kraćih e, od 12 metara, postavlja se pitanje ove direktne prodaje, to je bila uobičajena praksa, a radi se o rasponu od 5 do 20 kila. Mislim da ćemo e, postići sporazum. Komisija predlaže 5 kila, a imamo i neke e, druge stvari u igri. Evo, to je ova tema koja se e, tiče plovila manjih od 12 metara mogu reći da se radi o velikom broju plovila, 70 tisuća plovila je e, manje od 12 metara, a radi se prije svega o malom familijarnom ribarstvu e, e, tu je u igri i opstanak familija. Neki su e, smatrali da se definicija malog ribarstva, tradicionalnog ribarstva uključi u ovu uredbu o kontrolama. Treba se o tome još uvijek razmisliti. Mislim da u svakom slučaju ako budemo imali definiciju, ona e, se treba raspravljati u okviru ZRP-a, a ne u okviru ni e, rasprave o financijskim pitanjima ili kontrolama jer ćemo inače imati različito glasanje što se tiče EMFF-a e i e, kontrola. To nije nešto što želimo. Ja smatram da e, ovdje nije mjesto toj definiciji. Imamo također i stajalište parlamenta koje moramo iznaći kad govorimo o obradi podataka. To je važna stvar. Podatci nisu samo korisni za sankcije, nego prije svega za korištenje e, tih podataka u svrhu razvoja ZRP-a. Moramo imati e, vjerodostojan, e, učinkovit način tretmana i korištenja takvih podataka. Imamo znači obradu i analizu i u tom smislu imamo cijeli niz pitanja koja se postavljaju. Tko e, obrađuje podatke, na koji način? Tu imamo raspravu između agencije i komisije, no vjerojatno e, postoje racionalni načini rješavanja ovog problema. Agencija može obrađivati podatke, no e, komisija ta koja treba donositi zaključke i u tom smislu bi se ovaj e, cijeli e, put i trebao odvijati. No, što se tiče ove teme, parlament mora reći svoj svoje stajalište. Imamo isto tako važno pitanje prilagodbe sankcija i u E, e, znači izvještaju na vlastitu inicijativu vezano uz uredbu o kontrolama, a kasnije i u mišljenjima kolega jasno je pokazano da ako želimo da kontrole budu prihvaćene, razina sankcija treba biti bolje shvaćena od strane e, ribara. Ja sam u svom izvješću e, predložila sankcije u odnosu na njihovu težinu. Moramo imati e, uključenje i odredbu u ENA. U tom smislu imamo tri razine sankcija, a nakon toga ćemo mi odlučiti o njihovoj provedbi trebamo te dvije, tri razine prilagoditi. Druga točka koja se upravo tiče i saslušanja koje smo upravo završili je povezana sa obvezom iskrcaja. Govori se o zabrani odbačenog ulova, a tu je e, pitanje provjere provođenje te zaprane. Imamo i tu povratak ove rasprave o video nadzoru. Mogu reći da smo o toj temi već zbilja vrlo živo raspravljali u okviru parlamenta. Komisija brani ovaj video nadzor i brani činjenicu da bismo mogli imati izuzeća e, e, na direktivu o e, zaštiti e, znači privat, e, osobnih podataka ili direktivi o upućivanju radnika, to je nešto što bi bilo jako lože, e, loše prihvaćeno. Posebno kad govorimo o izuzećima od iz direktive o zaštiti osobnih podataka. Mi se borimo tog lošeg prijema i željeli bismo naći alternative, određene tensiometre ili neke, neku drugu opremu na brodovima. E, fa, imamo rješenje u okviru FAO-a koje omogućuje provjeru s jedne strane težinu ulova, s druge strane težinu iskrcane ribe a to je isto tako i mogućnost smanjenja za 30% korištenja goriva. Tu imamo zbilja pravi, pravu, uštedu, pravu uštedu što se tiče goriva. Imamo pravu uštedu za ribare te također e, smanjenje emisija CO2 i to je nešto što je izuzetno važno. Imali smo raspravu i o rekreativnom ribolovu. Mnogi žele da se to razmatra na različiti način. Govori se o jedinstvenoj upravi u e, državi članici. Mnogo amandmana je bilo e, uloženo baš vezano uz tu temu. E, izvjestitelj u Sijeni za EPP je govorio o tome da imamo države članice koje imaju različite načine administracije. Da, države članice trebaju odlučiti koje će to biti glavno tijelo. Hoće li to biti na nacionalnoj, regionalnoj razini? To ne odlučuje parlament o tome, nego država članica. A Isto tako imamo i ovo pitanje uniformizacije sadržaja te postupaka izrade izvješća e, nakon e, inspekcija. Evo, mislim da smo ovdje e, popisali sve te teme i imamo otprilike 10 ili 12 kompromisa koje još moramo završiti i vjerojatno ćemo 25. nakon još dva sastanka izvjestitelja u e, sjeni moći znači održati to glasanje u odboru, a nakon toga i glasanje na plenarnom zasjedanju u ožujku. Hvala vam na pažnji. Da, rekla sam da je samo jedan izvjestitelj u sjeni u dvorani, ali zaboravila sam predsjednicu. Hvala. Sad gospodin Milamon ima riječ. Izvolite. Eh, por sus izvjestiteljici na njenim riječima i na njenom stajalištu. Što se tiče ove rasprave o ovom eh, vrlo važnoj temi imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni prošli tjedan u Strasburu. Eh, poznata, poznata vam većina tih pitanja. Gospođa Tomas je govorila o e, monetizaciji flote. Mi ne želimo vidjeti miješanje u njihov rad i više birokracije, ali kad govorimo o e, malom ribarstvu, ima preko 4000 e, plovila u Galiciji. dakle, govorimo o elektronskom geolociranju, o obvezama koje se izvršavaju elektronski, a neke, neka od tih plovila imaju samo jednog ili dva ribara. Ljudi moraju obavljati, prolaziti kroz sve te e, birokratske korake, to ih opterećujem. male flote, mali ribari e, smatraju se e, snose tere dogaza da nisu e, izvršili neku povredu i zato smo mi podnijeli ove amantmane i dakle o tom toj prednjevi da, da ne moraju oni dokazivati i o elektronskom logiranju a tu je isto tako i deklaracija o iskrcavanju. Ponekada ti brodovi koji po cijeli dan ne izlaze iz luke, što onda oni trebaju napraviti? E, e, logirati se, e, u jednom trenutku onda nakon sat vremena slati deklaraciju, moraju da raditi jedno i drugo. Za ne bi samo jedno toga bilo dovoljno. Moramo voditi računa o posebnoj naravi malog e, obalnog e, ribarenja. E, slažem se onim što smo čuli o CCTV-u. Mislim da je to bitno. Zanimljivo. Mislim da možemo koristiti poticaje ili se to može raditi na dobrovoljnoj osnovi. Ako dođe do opetovanih povreda obveze o iskrcavanju, možda se onda može e, zapravo e, nešto učiniti, ali mislim da bi to trebalo biti dobrovoljno i da bi trebalo biti provoditi se kroz e, poticaje. I onda je još jedno konkretno pitanje koje mene brine je definicija jedne, jedne cjeline da li će e, komisija e, zabraniti e, određene vrste, određene tipove proizvoda. Sada govorimo o proizvođačima koji radi takvu vrstu stvari. Treba nam definicija pojedinih skupina lotova A što se tiče e, proizvođačkih trgovačkih društava, male e, ribarske flote, koja je definicija e, tog pojma? U MFF-u imamo e, definiciju. Dakle, što ja pokuš u e, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, što ja pokušavam učiniti, da ne moramo sad izmišljati nove definicije. Ova definicija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je sasvim razumna. E, onda uzorkovanje, testiranje. Imamo već sustav koji savršeno funkcionira. ne moramo to e, raditi cijelo vrijeme e, e, jer će konačni proizvod biti testiran njegova kvaliteta. Dakle, mislim da Ka, čini se da je sustav kvota i tarifa u redu. Ne vidim da se tu nešto mijenjalo. I mislim tu da su te promjene nepotrebne. Slažem se sa gospođom Nikolaj iz Aldea. Dakle, treba biti, trebaju postati zone e, e, ribarenja, a ne kvota. 2.33.37 e, su, se odnose na toleranciju. Moramo uskladiti kazne, sankcije. Gospođo Toma i ja E, smatramo da trebamo e, harmonizirati kazne u slučaju povreda. Često se različito sankcioniraju. Trebamo vidjeti jednako postupanje prema svima, da su svi u istom položaju. I e, mislim da je potreban oprez i ravnoteža. Već imamo obvezu iskrcavanja. Ne treba još više od toga. Tehničke mjere koje je navela gospođa Demato, e, uredba o kontroli. To je zapravo revolucija za ribare, tehničke mjere, obveza iskrcavanja. Pa ovo, moramo biti jako oprezni kada govorimo o uzorkovanju. Moramo bolje razmotriti te stvari. Moji amandmani žele osigurati da se te sankcije usklade, da budu usklađene, ali da budu i razumne. Isto tako sustav bodova. Mislim da tu možemo uzeti u obzir e, povredi članka 93. I samo želim nešto reći izvjestiteljici. Sustav bodova je za teške povrede. Želi li gospođa Toma e, e, to primijeniti na sve vrste povreda? ili samo teške. Nije mi to sasvim jasno. Onda postoje amandmani u odnosu na dodatak e, tri za teške povrede. Dakle, imamo i tripartitni e, sustav, e, dakle imamo manje teške, teške i vrlo teške povrede. Ne znam na što se primjenjuju te sankcije, dakle, jer E, u dodacima se govori o teškim povredama, a ne za manje povrede, manje teške povrede. Imamo li zaista taj tripartitni sustav e, e, penaliziranja, kažnjavanja? Ako pogledate anekse, oni govore samo o teškim povredama. Ja nisam vidio gdje u amandmanima imamo sankcije za lakše povrede. A onda amandman 707 izvjestiteljice govorili smo na sastanku e, e, izvjestitelja u Sjeni. Samo smo, ne nastroje ovdje izvjestitelja u Sjeni, nema nas puno. Nadao sam da, e, nadao sam se e, da, ćemo to možda moći završiti u travnju, optimističan sam, ali brine me e, ovaj vremenski raspored. Mandat ovog parlamenta ističe, sad kuca, nisam siguran da ćemo moći postići kompromis. Hvala i u ime zelenih, hvala gospođo Toma, jako ste dobro to odradili, ovo je odlično izvješće. Znam da ste posvećeni usklađivanju i e, da želite stvoriti jednake uvjete za sve, no samo nekoliko komentara. Imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni, čuli ste što su imali za reći. Ovo po treći puta razgovaramo o uredbi o kontroli, ali moram ponoviti što smo rekli na prethodnim sastancima. Danas smo raspravljali o obvezi iskrcavanja. Mislim da je sasvim jasno, a to su rekli i stručnjaci, da nećemo imati punu provedbu te obveze iskrcavanja bez bolje kontrole i provedbe i naravno to je rasprava koju moramo provesti, a i o transparentnosti, kako ćemo imati bolju, bolji nadzor nad e, e, iskrcavanja i ribolovom. Kako stvari sada stoje, imali smo dobro posjećeno saslušanje, pozvali smo kolege i iz Novog Zelanda e, koji bi mogli isto tako dati dobar uvid u stvari i primjere kako bismo mogli imati video nadzor i kako bismo mogli bolje prikupljati podatke a još uvijek e, e, ne zadirati u privatnost ribara. Postoje jako dobri načini kako se to e, može učiniti. To je priredan ozbiljan korak prema boljem nadzoru, boljoj kontroli, a to su sve vrlo važne politike koje ćemo mi staviti zajedno u ovu zajedničku ribarstvenu politiku u europsko ribarstvo. Dakle, evo tu naravno uz vašu pomoć želimo tu napredovati. Znam da ste jako posvećeni tom poslu. Ovo je jako dobro jačanje uloge EFKE, u to potpuno podržavamo. Trebali bismo naglasiti kako komisija treba imati potpun pristup e, prikupljenim e, podacima, prikupljenim i pohranjenim u EFKE. E, zapravo kada smo održali to saslušanje o CCTV-u, o videonadzoru, Opagak je bio naš gost, bili su pozvani, e, bili su vrlo pozitivni, rekli su da će to stvoriti e, ravnopravije uvjete za sve kod kontroliranja europskog ribarstva. Ja ne vidim da je industrija protivna e, nadzoru nadzor kamerama, video nadzoru, nego to je upravo partner kojeg bismo trebali imati u ovoj borbi za bolju kontrolu. Što se tiče rasprave o povredama, e, e, mislim da biste trebali razmotriti, ponavljamo, e, riječi kolege Milamona, tu trebamo biti oprezni jer znamo da tu provedbu tih odredbi o povredama zapravo provode države članice i ako imate više od dvije povrede, e, može to dovesti do više problema nego što sada možemo riješiti. Trebate ovdje biti oprezni, ne biste trebali imati više od dvije povrede. Radije bismo vidjeli e, ovdje da se slažete s onim što je rekla komisija. Što se tiče slučajeva plovila iznad, e, odnosno ispod 12 metara, tu smo potpuno se slažemo sa izvjestiteljem i mislimo da je jako, jako važno da uključimo sva plovila ovdje kako bismo imali bolje e, praćenje. Dakle, nadamo se dobroj suradnji i to moramo brzo raditi, brzo moramo surađivati kako bismo e, e, bili u roku e, do 21. ožeka. Nadamo se da ćemo jako blisko surađivati ovim ključnim stvarima pa ćemo onda, nadamo se, riješiti probleme koji su danas otvoreni. Hvala vam lijepa. A sada e, je gospođa Bilbao, ona je sljedeći govornik. Hvala, e, predsjednice. gospođa Eldrike kao izvjestiteljica u Sijeni. bi nadam se da će moći e, doći. Ja je ovdje mijenjam e, i želim reći nekoliko stvari e, o amandmanima koje smo danas čuli. Kad se radi o ideji sljedivosti, mislim da je to važno kao i to da se može možemo e, e, znati da postoje neke vrijednosti koje su važnije za određene grane, a i vrijednost proizvoda. Neke su privremene, na primjer. Isto tako, čuli smo da traje rasprava između prerađivačkog sektora i sektora ribarstva, ali mislim da bismo trebali postići sporazum koji će odgovarati svima. Što se tiče logiranja, en Ljudi eh, koji ribare moraju puno vremena trošiti za administrativne zadatke ali mi to pokušavamo pojednostaviti u ovom parlamentu ali mislim da što se tiče eh, ove, eh, inače se u ovom parlamentu želi pojednostaviti život ljudi, ali mislim da mi ovdje ovom uredbom želimo eh, komplicirati život ljudima. Ako znate kakav je život na moru, ako poznajete život ribara, znate da je jako teško ovakve birokratske stvari onda mm, obavljati. No sve to, eh, sve to treba obaviti u jednom radnom danu, do kraja tog jednog radnog dana. E, tu imamo količine koje se prevoze, tu postoje e, određeni prostor za fleksibilnost. Mi mislimo da bi 20% moglo biti otprilike dovoljno no zbog okolnosti e, kod brodova, osoblja, vremena koje provode na moru, e, ne idu uvijek svi e, ravno u luke. Oni mogu biti na moru do dva tjedna. Mislimo da možemo, moramo povećati jer 20% nije baš dovoljno. Tri dana je rok koji je prekomjeran. Mislimo da treba kraći rok. Stvari se događaju nakon dva ili tri dana. Možda ćete uloviti ribu koju niste očekivali, ali 24 sata je e, dosta vremena, dosta, dosta dugačak rok da javite hoćete li nećete doći. Kada govorimo o iskrcavanju pelagijskih vrsta, Možda bismo trebali istražiti mogućnost goriva. Kad e, ljudi odlaze na more, troše novac na gorivo, moraju se vraćati. Možda bi jedno plovilo moglo uzeti ulov svih drugih i vratiti se u luku, a ostali bi mogli ostati na moru. ne možemo ih ostaviti bez rješenja koje mogu pribjeći. E, moramo cijeli taj posao za njih učiniti profitabilnijim. Što se tiče e, kamera za praćenje, za nadzor, mislim da one moraju biti dobrovoljne. Slažem se s kolegom Armonom. Trebamo e, pokušati potaknuti ljude da to rade. I možda ako vidimo opetovano počinjenje Mm, povreda, eh, ali mislim da to ne bi trebalo biti obvezatno, obvezatno na temelju nekog općeg pravila. Mislim da je to jako opasno. Isto tako kad govorimo o registrima putnika, mislim da moramo biti jako, jako oprezni. To povezujem sa općom uredbom zaštite podataka. Eh, ribarstvo ne može biti eh, izuzetak od uredbe o zaštiti podataka članak 91. Tu smo nešto mijenjali. E, samo trenutak da pogledam. U članku 91 kažemo ako se očekuje da je neko počinio težak prijestup ne možete ih kažnjavati zato što se sumnja da su nešto učinili. To trebamo ispraviti. Ako je neko uhvaćen u počinjenju ili ako je pokrenut postupak, e, on, tu ćemo imati veću pravnu sigurnost. A što se tiče sankcija, istina je da nismo podnijeli amandman, ali ja se slažem s činjenicom da želimo uskladiti europski okvir. u ovoj uredbi o kontroli. Ne bismo se trebali e, fokusirati na kriminalizaciju tog sektora. Istina je da e, neće svi raditi sve savršeno, sad ni ove promjene, ali mislim da se moramo udaljiti od ovog usmirenja na kriminaliziranje ljudi u nekim člancima, da moramo pokušati postići sporazum kroz suradnju između sektora i institucija kako bismo se pobrinuli da ribarstvo postane istinski održivo. No ja zaista ipak vjerujem e, da je ribarski e, e, sektor da zapravo ne znaju što je pred njima što se tiče iskrcavanja tehničkih mjera pa onda ovoga ovdje. Oni postavljaju pitanja na koje mi ne možemo odgovoriti. Moramo biti jako stoga oprezni. E, nedavno, sa svim ovim nedavno donesenim e, e, propisima oni zapravo ne znaju kako će one pogoditi taj sektor i koliko će taj sektor ostati održiv, koliko će to poboljšati stvari. Moramo slušati ljude iz tog sektora, slušati što nam kažu. I moramo im pomoći da taj sektor bude održiv. Naravno, treba provjeravati stvari, ali moramo se pobrinuti da imamo bolje funkcioniranje. Evo, dakle, time e, smo iscrpili popis govornika, a sada za komisiju gospođa Arena. Arena? Hvala vam lijepa i dobar dan. Želim zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni na dobro odrađenom poslu. Nadamo se da će 25. ožujka se održati glasovanje u odboru, a kasnije na plenarnoj u travnju i također komisija je spremna pružiti svu moguću potporu ako je zatražite u ovoj osjetljivoj fazi procesa. Unijeli smo veliki napor u dovršenje prijedloga i nastavit ćemo naporno raditi u suradnji sa drugim institucijama. Podno smo razmotrili ovaj 851 amandman, još uvijek razmatramo mogući učinak nekih e, od prijedloga. Nije nikakva tajna da bi neki od tih amandmana uvelike izmijenili duh prijedloga komisije kada je riječ o određenim pitanjima i stupovima koji obilježavaju naš prijedlog. Neke od inovacija koje smo predložili čini se da možda prema nekima idu možda predaleko u odnosu na sadašnju situaciju, možda su neke i prestrašili, naročito kada je riječ o određenim dijelovima flote. No, mi smatramo da ne trebamo samo sagledati sadašnju situaciju, nego trebamo vidjeti gdje želimo biti za 15 pa čak i 20 godina. Ne smijemo zaboraviti da će ova uredba oblikovati kontrolu u ribarstvu tijekom niza godina, tako da moramo imati na umu i učinak mjera koje će se usvojiti. I trebamo se pobrinuti da ova osmišljena pravila ne budu kratkovidna, da budu izdržljiva u budućnosti, a da se istovremeno uklone sve mane koje pogađaju sadašnji okvir nadzora ribarstva. Kada je riječ o tehnologijama, shvaćamo da postoji nesklonost kao upotrebi određenih tehnoloških sredstava, no ipak ne smijemo zaboraviti da u sektoru ribarstva tehnologija napreduje velikim koracima i ribarstvo se tom tehnologijom e, služi u e, poboljšavanju potrage za ribom i u poboljšavanju ulova i ne vidimo zašto se nove tehnologije ne bi predvidjele u zakonodavstvu ako takve postoje kako bi se ostvario kvalitetan sustav kontrole i nadzora. I to me dovodi do jednog od ključnih aspekata našeg prijedloga, odnosno kontrole nad e, obvezom iskrcaja, što za sada nemamo. Očito je da ne postoji velika sklonost ka uvođenju nadzornih kamera. Postoje, međutim, druge mjere kojima se daje prednost. Sustavi nadzornih kamera e, se smatraju sustavima koji bi se mogli koristiti dobrovoljno i to je već sada tako, no međutim e, ti sustavi još nisu u upotrebi. Spomenute su kao sustav nadzora u slučaju opetovanih prekršaja. Dakle, ako nije moguće doći do dokaza da je došlo do povrede propisa, onda se e, sada u ovom slučaju kamere ne mogu koristiti. No, e, želim spomenuti sljedeće. Nekoliko zastupnika je spomenulo moguća izuzeća od propisa o zaštiti podataka i od odredaba direktive o radnicima. Mi nismo predložili nikakvo izuzeće u tom smislu u našem prijedlogu i ne smatramo da će upotreba ovih sustava dovesti do izuzeća. Naravno, ako treba propisati upotrebu nadzornih kamera i onda ćemo trebati imati odgovarajuće odredbe i tehničke specifikacije i morat ćemo se pobrinuti da se takve kamere ne ugrožavaju privatni život e, posade. Želim se osvrnuti na jedno pitanje koje je bitno komisija, a to je poboljšanje podataka o ribarstvu, naročito kada je riječ o dijelu flote koji je sada velikim dijelom izuzet e, od određenih broja prijava ulova. Sada određeni dio ulova se ne prijavljuje, niti se gdje bilježi. Tako da pozdravljamo amandmane koji e, žele nastoje poboljšati situaciju. Evo, navest ću samo jedan primjer. U procjeni učinka procijenili smo da izuzeća od samo 50 kg od prijave možda e, bi moglo dovesti do neprijavljivanja 3500 tona ribe svake godine. Dakle, takva izuzeća nemaju više sada razloga za postojanje u današnjoj situaciji i tu treba nešto učiniti. No, isto tako smatramo da ako se poboljša prijavljivanje i ako budemo imali e-očevidnike, to će poboljšati stanje i e, za same djelatnike. Kao što znate, sustav kvota se temelji na jasnim dokazima o, o ulovu iz e-očevidnika. Dakle, ako operateri ne mogu, e, budu mogli to dokazivati u budućnosti neće imati pristupa kvotama, tako da će i za njih biti prednost imati jasnu evidenciju o ulovu. Također sam čula neke dvojbe u vezi s time da se nad nekim e, brodovima može provesti i pretjerana kontrola, no nije to svrha. Želimo se pobrinuti da svi operateri budu E, izloženi istim pravilima i da se ostvare sustavi koji se mogu lako koristiti. Želimo e, izbjeći pretjerano opterećivanje EMS ili elektroničko praćenje ne znači da operateri moraju išta činiti. Praćenje se radi automatski i nismo zapravo niti predložili prethodnu notifikaciju, za takva e, plovila. I također spomenule su se neke dvojbe kada je riječ o dosručavanju prijava i deklaracija temeljem e-očevidnika. No neke regionalne i lokalne vlasti su uspješno provele ovakve sustave, a to vrijedi i za Španjolsku. Evo, samo da se osvrnem na kulturu pridržavanja propisa. Jedan od ključnih amandmana koji smo uveli tiče se sustava sankcija i provedbe. Naime, jedan sustav e, provedbe sa odvraćajućim, proporcionalnim i učinkovitim sankcijama je doista ključan za e, pridržavanje propisa. Naravno, to mora biti razumno, kao što je rečeno. Ovaj prijedlog koji smo mi iznijeli smatramo da jest razuman i da omogućava također i veću usklađenost. Ne želimo nikako kriminalizirati djelatnike u sektoru, nego jednostavno želimo osigurati jednake uvjete za sve, tako da pozdravljamo sve napore u cilju usklađivanja tih sustava. Evo, s time bih završila i samo sam eh, htjela još nešto spomenuti odnosno želim izneti određeno upozorenje u vezi sa amandmanima koje uvode izuzeća kada je riječ o najudaljenijim regijama. E, razmatrajući neke od tih amandmana smatrali smo da E, bi oni mogli potkopati e, pridržavanje standarda Europske unije u okviru regionalnih organizacija za ribarstvo. Tako da, evo, na to sam htjela skrenuti pozornost izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala gospođo Arena na ovom vrijednom izlaganju. E, idemo dalje. Gospođo Toma, samo vas molim za kratke zaključne napomene a onda ćemo saslušati prezentaciju Komisije o NNN ribolovu. Želite li e, reći nešto za kraj ili ste za sad zadovoljni? Gospođo predsjedateljice, hvala vam. Imam toliko primjedaba da gotovo da okljevam uzete riječ, no nastojat ću biti vrlo sažeta. Evo, hvala kolegama na dragocjenom eh, doprinosu i vrlo preciznim doprinosima. Slažem se sa onime što su rekli kolege Milan Mon eh, i Bilbao kada je riječ o malom ribarstvu. Ono mora biti plus, a ne minus, no nadam se da ću vas uvjeriti u to da E-očevidnik predstavlja poboljšanje kada je riječ o pojednostavljenju jer e, ta obveza već postoji za papirnate očevidnike, tako da je to jedna, jedna od prijednosti prijedloga. Ono što je rekla gospođa e, Bilbao o privremenom prijavljivanju možda bi moglo malo olakšati taj teret, no tamo gdje već postoji ta obveza za male ribare jer to nameću strukovne udruge pa mislim da je to više pomoć nego odmaganje. Kada je riječ o geolokalizaciji, neću duljiti, ali reći ću sljedeće. Različite kategorije sankcija nemaju prethodnu doktrinu, no ono što mogu konstatirati, i tu se slažem sa komisijom, je sljedeće. Dakle, ako imamo samo dvije kategorije, već je teško sa tri, ali ako imamo samo dvije kategorije, onda postoji opasnost ili da dođe do sankcija koje su iznad kvote i onda smo već kod ozbiljnih sankcija ili s druge strane da imamo sankcije ispod kvote. Da se mene pita, ja bih se odlučila za ovo prvo. Dakle, što manje izbora imate, više e, postoji opasnost od kršenja propisa. E, želim zahvaliti kolegici Bilbao o, na amandmanima o sljedivosti. Dakle, video nadzor znam da će o tome biti rasprave. Poznajem koje je stajalište većine u parlamentu i to je stajalište već izneseno tri puta, tako da trebamo iznaći alternativu. Ja sam iznijela prijedlog, ali nitko nije na njega reagirao. Dakle, zamolila bih vas da do sljedećeg sastanka dobijem odgovor na moj alternativni prijedlog. Gospođo Arena, slažem se s onime što je rekla gospođa Bilbao. Dakle, treba izbjeći kriminalizaciju i e, optuživanje koje bi bilo neutemeljeno. Treba zapravo igrati na kartu odgovornosti samih ribara i mm, također mm, se ribari smatraju žrtvenim jarcima Europske unije i tu treba ustrajati na ovoj točki i o tome ćemo ponovno razgovarati. No, u svakom slučaju treba izbjeći a priori osumnjičavanje ribara zbog prijevare. I na kraju, neće glavna uprava Mare i njezini službenici obrađivati podatke. Sada treba iznaći jedan učinkovit sustav za obradu podataka. A takvu učinkovitost može osigurati agencija. Nisam se uspjela osvrnuti na te sve točke. E, pitanje sankcija, dakle to je doista izuzetno važno. Imali smo dva dodatka ili priloga i u prvom e, dodatku smo izabrali tri kategorije i predvidjeli smo određene točke za svaku kategoriju, dakle što je manje ozbiljan e, slučaj, manje bodova. Dakle, mi smo stvorili jednu hijerarhiju sankcija ili mogućih kazni, a imali smo uz to i drugi alternativan dodatak, budući da je on bio alternativan. Nismo se njime pozabavili, no možda bismo trebali, no nismo ga još razmotrili. Dakle, ne možemo jednostavno ga dokinuti. No, možemo ga dokinuti možda ako se slažemo sa revizijom prvog dodatka. No imamo još dva sastanka izvjestitelja u sjeni, tako da ćemo morati ponovno o tome razgovarati. Hvala gospođo e, Toma. Glasovanje na odboru je 25. ožujka, glasovanje na plenarno je predviđeno za travanj. Evo hvala, time zaključujemo e, ovu točku dnevnog reda i ponovno vraćam riječ predsjedniku Kadeku. Donc, euh, nous allons euh, maintenant passer à clos, que ceux qui ne... Sad ćemo prestati, e, početi sa raspravom iza zatvorenih vrata. Oni koji trebaju izaći, molim vas da izađete iz dvorane.